Predlažem da krenemo. Moramo pričekati govornike, ali mislim da svejedno možemo krenuti sa ovim prvim dijelom. Vidjeli ste kako izgleda dnevni red. Točke 6 i 7 su zamijenile redoslijed, to je komisija zamolila. A sada predlažem da također zamijenimo redoslijed točaka na dnevnom redu 5 i 4, zato što još uvijek čekamo izvjestitelja gospodina Benifeja za četvrtu točku dnevnog reda. Kao i uvijek, želim objaviti da ovaj sastanak u direktnom prijenosu na internetu i možete koristiti E, svoj laptop ili tablet e, da biste pristupili dokumentaciji. Imamo također i novi bilten koji ste svi dobili e, i do kraja ovog sastanka ćemo zatražiti za vas da odobrimo, odnosno usvojimo zapisnik sa sastanka od 8. listopada. Ako nema nikakvih primjedbi, dakle do kraja sastanka, mi ćemo jednostavno smatrati da je zapisnik usvojen. Najprije ćemo se baviti točkom 5 na dnevnom redu to eh, je nešto što se tiče sprečavanje širenja terorističkog eh, materijala online. Kao što se sjećate, odbor Libe je eh, glavni odbor, a odbor Kult i Imko zatražili su da u skladu sa e, pravilom 56. plus daju mišljenje. Trijaloški sastanak je održan 17. listopada. Prijedlog komisije ide u smjeru skidanja terorističkog materijala sa interneta, a e, traže se da zapravo iste obveze budu jednako jednoobrazno e, uvedene diljem Europe. Insistira se na dosljednosti sa odredbama direktive o e-trgovini, posebice u odnosu na režim odgovornosti i zabranu općeg praćenja. Održat će se drugi trijalog 20. E, studenog. A sada dajem kratko riječ gospodinu Kolaj koji je izvjestitelj za ovaj predmet. Hvala. Drago mi je što mogu izvijestiti da vezano uz prvi trijaloški sastanak koji se održao 17. listopada smo uspjeli razmijeniti stajališta i mišljenja o mandatu svake od institucija za početak trijaloških pregovora. Predsjedništvo je predstavilo glavne točke iz općeg pristupa vijeća gdje se zapravo pokazalo da su glavne razlike između vijeća i parlamenta, između njihovih stajališta, su proaktivne mjere, upućivanje i nalozi za uklanjanje. Mi u imco smo inzistirali na specifičnim mjerama kako bi se izbjegla pravna obveza vezano uz hosting service providere E, države članice u vijeću žele zadržati te pravne obveze. Na sreću, pregovarački e, tim parlamenta jest ujedinjen i odbija da se zapravo blokira e, cijeli sadržaj zbog znanstvenih, istraživačkih i novinarskih razloga. Sve mjere koje se tiču pružatelja usluga hostinga na internetu, a vezano uz teroristički materijal, ne bi trebale zapravo biti povezane s obvezom stalnog praćenja materijala. Međutim, komisija i države članice zapravo žele pronaći način da se osmisli sustav koji bi mogao biti primjenjiv u specifičnim slučajevima i to bi uključivao mi želimo zapravo e, istaknuti da je jedna važna točka za vijeće također i praćenje materijala bez specifičnog naloga nadležnog tijela. Kada govorimo o pravnom lijeku, države članice smatraju da trebaju biti u stanju zaštititi vlastite E, interese i da trebaju zapravo tražiti, e, imati pravo traženja uklanjanja materijala neovisno o tome gdje je poslovni nastan e, onih koji upravljaju serverom na kojem se nalaze informacije. Uh, uh, Želim reći da mi smatramo da zapravo trebamo uistinu staviti fokus na to da se svi pojedinosti zakonskog okvira razrade i da nema smisla da žurimo. Hvala gospodine Kolaja. E, ja bih samo željela dodati da nećemo raspravljati o ovom predmetu. Vi ćete nam reći koji su budući koraci. Sljedeći trijalog održat će se 20. studenog. Mislim da se sada možemo vratiti na točku četvrtu na dnevnom redu i dobiti povratne informacije vezano uz još jedan predmet koji je sada u fazi trijaloških pregovora. Radi se o uspostavljanju programa za jedinstveno tržište, konkurentnost i poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća te europsku statistiku. Kao što znate, mi smo vodeći odbor kada se radi o ovome prijedlogu i sigurna sam da znate koji je kontekst cijelog ovog e, predmeta. Neću vam to sada ponovno e, ponavljati, ali odmah ću dati riječ gospodinu Benifeju e, koji će nam dati izvješće budući da je izvjestitelj sa prvog trijaloškog sastanka. Hvala vam. Ispričavam se na ovoj boj glasa, ali nadam se da ćete me svejedno razumjeti. Nakon glasovanja 8. listopada, kada mi je potvrđen mandat da uđem u pregovore sa vijećem i komisijom, održan je prvi trijalog i to 23.10. Tada smo čuli stajališta i nismo se bavili meritumom. Međutim, jučer i u ponedjeljak smo održali tri tehnička trijaloga. Tu smo zabilježili dobar napredak vezan uz nekoliko točaka. Kao što znate, jedan od najvećih izazova ovog programa je njegova horizontalnost. Dakle, riječ je o djelovanju na jedinstvenom tržištu, konkurentnosti, nadzoru tržišta, zaštiti potrošača, uključujući mala i srednja poduzeća. Nastavljamo se na rad programa Kozme kada je riječ o dobrobiti biljaka životinja i ljudi. Imamo pet na odbora koji su uključeni u ovaj rad i nije uvijek lako iskoordinirati stvari kako bismo bili jedinstveni pred vijećem. Zbog toga mi je drago što mogu reći da surađujemo na jako e, dobro, što jako dobro surađujemo sa drugim odborima i hvala izvjestiteljima u sjeni iz drugih klubova na njihovom otvorenom duhu i konstruktivnosti koju pokazuju od samog početka. Posebna zahvala upućena vama gospođo predsjednice, zato što ste na odgovoran način predsjedali trijalogom, uspostavili ste dobru radnu klimu koja je usmjerena ka pronalaženju konsenzusa. Program sadržava brojne ključne točke za parlament i ukratko ću vam reći nešto o našem stajalištu. Dakle, specifičan cilj kada je riječ o nadzoru tržišta sa odgovarajućom proračunskom linijom, ukupno povećanje proračuna sa 4,5 na 6 milijardi, udvostručavanje resursa ka programu Kozme, veći naglašak, veći naglasak ka zaštiti potrošača, potom e, aktivnosti kojima se podupire rad malih i srednjih poduzeća, jamčena sigurnost proizvoda pa i onih e, online, koji se prodaju online. Dakle, to su naše crvene linije. Mi smo finskom predsjedništvu jasno poručili da nećemo dovršiti pregovore o ovim pitanjima prije nego što vidimo resurse, dakle financijska sredstva usmjerena ka ovim pitanjima. ćemo 18. studenog sljedeći u kojim ćemo se baviti preostalim člancima. Ukoliko do početka prosinca vijeće ne bude objavilo brojke vezane uz budući VFO, bit ćemo prisiljeni blokirati pregovore dok ne dobijemo razjašnjenja. Nadamo se da će vijeće zadržati razinu ambicija koju je iskazao parlament, zato što je na državama članicama da podrže ono što je prepoznato kao jedan od najvećih uspjeha Europske unije. To je unutarnje tržište, bez odgovarajućih financijskih sredstava. Svi ovi ciljevi na koje sam vas podsjetio neće moći biti učinkovito ispunjeni. Dakle, radit ću s vama zajedno sa izvjestiteljima iz drugih klubova i ostalih odbora koji izrađuju mišljenja kako bih postigao što je moguće bolji rezultat. Hvala na pažnji. Uh, Hvala vam lijepa gospodine Benifej uh, na ovom izvješću. Nadat ćemo se najboljem. A sada prelazimo na sljedeću točku uh, dnevnoga reda. Točka broj 7, dakle e, radi se o direktivi o radijskoj opremi. Imamo dakle zakonodavnu analizu. Drago mi je što je s nama gospodin Kozigu koji je ravnatelj za industrijsku preobrazbu i e, napredne lance vrijednosti iz glavne uprave Grow. Želim također naglasiti da je ovaj odbor posvećen e, analizi E, provedbe e, zakonodavstva uključujući i ovu direktivu o radijskoj opremi zato što ona ne pokriva naravno samo radijske aparate već čitav niz uređaja poput e, televizora, igračaka, mobitela, svih uređaja zapravo koji se spajaju na internet i radi se o izuzetno važnom dijelu koji će možda u budućnosti postati još važniji, dakle vrlo važnom dijelu o regulatornog sustava jedinstvenog tržišta, jedinstvenog digitalnog tržišta. Ovo je e, treće zasjedanje koje je posvećeno analizi. Imali smo prvo u studenom 2016. i drugo u studenom 2017. godine. Želim vas podsjetiti da je obavijest svim našim članovima sa relevantnim praktičnim informacijama dostupna e, u e, dokumentaciji za sastanak online. A sada dajem riječ gospodinu Kozigu. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Drago mi je i veliko zadovoljstvo što vam mogu dati najsvježe informacije vezano uz moguće donošenje delegiranih akata vezano uz direktivu o radijskoj upremi. E, kao što smo već čuli, radi se o vrlo obuhvatnoj direktivi u smislu proizvoda koje obuhvaća. Naravno, ja neću sada ni na koji način pokušati prejudicirati što će komisija odlučiti kasnije. Pripremne aktivnosti se odvijaju i ja vam o tome želim dati najnovije informacije. Prvo pitanje E, zapravo tiče se zajedničkih punjača odnosno jedinstvenih punjača. U lipnju 2009. godine mi smo uvjerili e, dakle tu e, industrijsku granu da potpiše jedan memorandum o razumijevanju prema kojem se proizvođači obvezuju da od 2011. godine usklade punjača za mobitele koji se stavljaju na tržište. I to se pokazalo vrlo uspješnim Memorandum je potpisalo više od e, veliki broj proizvođača, više od 30 različitih punjača bilo je dostupno na tržištu prije potpisivanja tog memoranduma i njegovog stupanja na snagu, tako da su rezultati bili dobri. Međutim, tehnologija napreduje, situacija se također e, razvija u tom području i na temelju uspjeha memoranduma o razumijevanju koji je potpisan tada, Komisija zapravo potiče e, predstavnike ove industrijske grane da postignu novi dobrovoljni dogovor. Nažalost, usprkos svim našim naporima, prijedlog novog memoranduma o razuvjevanju, jer on postoji, e, još uvijek nije zapravo naišao na prihvaćanje, tako da nismo uspjeli ostvariti te E, političke ciljeve interoperabilnosti i jednoobraznosti funkcioniranja, drugo sprečavanje fragmentacije, treće e, smanjivanje e, e-otpada i pravovremenost tranzicije. Nažalost, sva ta četiri aspekta nisu ispunjena. Zato komisija odlučuje pokrenuti studiju učinka koji je glavni cilj e, provedba jedinstvenog rješenja za zajedničke punjače e, vezano uz mobilne aparate, a možda i neke druge e, aparate manje veličine. Uzeti su u obzir učinci na okoliš, a posebni fokus treba biti na inovaciji, zato što se moramo pobrinuti da eventualni budući zahtjevi budu u skladu sa tehnološkim napretkom. Upravo zato pokušavamo i postići taj drugi dobrovoljni dogovor jer mislimo da je to vjerojatno najbolji način da se e, pobrinemo da ne dođe do sprečavanja inovacije. Ali ako e, ne uspijemo to postići dobrovoljno, morat ćemo se osloniti na regulatorni okvir. U sljedećih nekoliko tjedana očekuju se rezultati te naše analize i naravno bit će nam jako drago e, s vama podijeliti informacije o rezultatima studije kada oni budu dostupni. Drugi aspekt tiče se zaštite osobnih podataka i privatnosti korisnika e, radijske opreme i pretplatnika kao i zaštita od prijevare. I tu obavljamo pripremne aktivnosti e, u kontekstu e, nadležnosti e, koje su predviđene člankom trećim, stavkom trećim e, nekoliko podtočaka direktive o zajedničkim odredbama. To je nešto što je povezano sa bežičnim proizvodima Imali smo zahtjeve od potrošača, velikog broja dionika i nekoliko država članica da djelujemo po ovom pitanju. Problemi se uglavnom tiču proizvoda za djecu. Daću vam samo jedan primjer. E, odrasla osoba koja može primjerice preuzeti kontrolu nad lutkom koja se glasa e, ili na nekom drugom igračkom koju djeca koriste. Upravo zato smo krenuli s pripremnim aktivnostima. E, počeli smo također s provedbom studijom učinka sa ciljem mogućeg donošenja delegiranog akta s ciljem zaštite osobnih podataka, privatnosti i sprečavanje prijevare povezanih sa radijskom opremom, fiksnom i nosivom, primjerice satovi. E, do 15. će trajati evaluacija i nadamo se da ćemo krajem ove godine imati rezultate studije učinka e, kako bismo mogli e, tijekom sljedeće godine donijeti delegirani akt. Ako se odluči da idemo u tome smjeru, onda ćemo se morati pobrinuti da budući delegirani akt bude koherentan e, postojećem E, okviru uključujući direktivu o e-privatnosti, e, opću uredbu o zaštiti e, osobnih podataka i zakon o i akt o kibersigurnosti. Prije nego što se oprema stavlja na tržište, to je još jedno pitanje, u skladu sa općom uredbom za zaštitu podataka moraju se ispoštovati e, određene odredbe o zaštiti privatnosti e, koje se odnose na fazu nakon stavljanja na tržište. Dakle, postoji jedan dio zakonskog okvira koji se odnosi na e, predmet i na odredbe zapravo koje moraju ispoštovati proizvođači prije stavljanja na tržište i dio koji se odnosi na zaštitu privatnosti proizvođača nakon stavljanja na tržište i one ni, ne pokrivaju nužno jednake stvari. Treće područje rada tiče se učitavanje softvera u postojeću opremu. E, obavljaju se pripremne aktivnosti i ovdje u skladu sa člankom trećim stavkom trećim točkom A i u skladu sa člankom četvrtim E, situacija je sljedeća. Moramo se pobrinuti da radio oprema bude suklatna, a činjenica jest da naknadno učitavanje softvera može imati negativne posljedice. Što se više rekonfigurira oprema, rizici su veći. I naravno postoje dvojbe vezano uz pristup radijskom spektru, sigurnosti, pristup e, službama e, u slučaju nužde i tako dalje. Sve su to aspekti koji bi mogli biti pod utjecajem takvih promjena, a također postoji i određeni broj problema s interferencijama vezano uz um, radijski spektar zbog aktivacije određenih karakteristika radijske opreme ili uređaja. Dakle, glavni cilj jest spriječiti učitavanje softvera koji nije siguran. Zapravo, uh, sprečavanje učitavanja softvera koji na negativan način utječe na uređaj. Kao i u prethodnim slučajevima, proveli smo studiju učinka. Ako odlučimo koristiti e, dakle e, postojeći zakonski okvir e, i rezultate studije učinka u kontekstu postojećeg zakonskog okvira o kibersigurnosti, onda ćemo u drugom tromjesečju sljedeće godine zapravo imati ažurirane informacije i trebali bismo dakle u tom razdoblju i moći donijeti delegirani akt. To su dakle glavna tri područja rada. Naravno, bit će nam drago odgovoriti na vaša pitanja i naravno dati vam najnovije informacije kad studije budu spremne. Hvala. Hvala vam, gospodina Kozigu. Dajemo sada riječ koordinatorima i nas počinjemo sa zastupnicom Tun. Evo, dobro jutro. Popili smo kavu, imali sjajan doručak sa našom predsjednicom. Mi ste počeli sa punjačima, dakle zajednički punjači. Ja ću početi s tim pitanjem. Napravili ste dobar korak kada ste osnažili dakle, tu inicijativu da dođete do sporazuma sa proizvođačima, da imamo manje punjača, međutim na tržištu ih je još uvijek nekoliko. Je vam jasno koliko različitih punjača i kablova i svega sličnoga imamo u našim torbama i ladicama, kao i milijuni e, evropskih građana. Zanima me kako stoji situacija sa reciklažom, što se događa s ovim proizvodima. Koliko njih završava na otpadu? Kakva je situacija s tim u zadnjih e, deseta godina? Nemamo još uvijek jedan zajednički punjač. Meni se to čini kao izuzetno jako važno, izuzetno važno pitanje. Treba zadati jedan standard. Manje ih je, ali potreban je jedan, jedinstveni za radijsku opremu, za svu radijsku opremu, dakle mobilni telefoni, tableti, e-knjige, e-čitači, pametne kamere i sva ostala elektronika. Kada govorimo o maloj i srednje velikoj elektroničkoj opremi. I ovdje bih htjela da se komisija pozabavi ovim problemom i da tu bude ambiciozna u njegovom rješavanju. Mislim da se oko toga svi možemo složiti i da idemo dalje od delegiranog akta. Moramo doista više učiniti. Odbor koji je zadužen za potrošače. Moramo ne smijemo poticati e, naše građane da stalno kupuju dodatne kablove, te ih potom bacaju Vi ste i sami to spomenuli, ja to želim ponovno naglasiti. Ovo je važno pitanje za naše potrošače, ali je također veliki problem za okoliš. Imamo jedan članak iz observatorija koji vam želim ovdje citirati, koji sam jutros pročitala. Naslov je kako je Apple lobirao kod Europske unije da bi se odgodila ova primjena standarda za zajednički jedinstveni punjač. Zanima me imali ovdje predstavnika ove tvrtke. Dakle, ovi dokumenti pokazuju da više od 150 dokumenata mailovi komunikacije tako pokazuju da se utjecalo na odluku da se ne donese standard jedinstvenog priključka, a mi to želimo. Hvala vam, zastupnik Agios. Dobro jutro. <clears throat> Zahvalio bih eh, komisiji na ovoj inicijativi da se standardiziraju punjači mobilnih telefona. Nakon deset godina dakle, regulative, pregovora koje smo ušli sa industrijom, još uvijek nemamo željeno rješenje. Imamo barem tri različita punjača prisutna na tržištu. Oni se protive ovoj inicijativi. Financijski to ima smisla za njih. Dakle, da imaju svoje vlastite patentirane punjače prisutne na tržištu. Međutim, došlo je vrijeme da se vezano za ovo pitanje djeluje na europskoj razini. To je važno i za potrošače. Na taj način oni neće biti primorani kupovati punjač uz svaki novi mobilni telefon, a to je važno i s aspekta zaštite okoliša. Ne želimo imati previše elektroničkog otpada koji možemo spriječiti, a to bismo mogli sa uvođenjem ovog jedinstvenog punjača na tržište. Mogli bismo na taj način spriječiti gomilanje elektroničkog otpada i zato podupirem inicijativu Europske komisije, dakle da se uvede standardizirani jedinstveni punjač na tržište mobilnih telefona. Hvala vam zastupniče Agius. U ime kluba Rinju, zastupnica Šrajer. Hvala vam, hvala komisiji na jutrošnjem izlaganju. Imam dva pitanja vezana uz jedinstvene punjače. To se čini kao mala stvar, ali zapravo je riječ o jako važnoj važnom pitanju. Razgovarala sam s kolegama o tom pitanju. To je nešto što naši građani mogu doista vidjeti kao konkretan rezultat djelovanja Europske unije. Evo, do ove točke nam je trebalo deset godina i nadam se da sada možemo konačno unijeti ovu promjenu. Moje prvo pitanje. Kada birate specifični punjač zajednički, punjač kada definirate standard, na koji način se možete osigurati da se e, neće negativno djelovati na području inovacija. Vidjeli smo što se dogodilo sa priključkom USB-C i htjela bih vidjeti na koji način će se osigurati ova zaštita inovacija u području standardiziranog punjača. Drugo pitanje. Vidimo da se danas ovaj prijedlog temelji na dobrovoljnom pristupu, te me zanima učinkovitost ove direktive ukoliko ovo pitanje ostane na dobrovoljnoj razini. Hvala vam. U ime zelenih, zastupnik Ormon. Dobar dan. Kao prvo hvala komisiji na izlaganju i hvala na tome što ste nas upozorili na konkretne elemente koji apsolutno opravdavaju to da se riješi ova anomalija. Ova anomalija zapravo neprestane proliferacije načina na koji se sve mogu mijenjati uređaj i radijska oprema. Jedan dio argumenata koji idu u korist ovog prijedloga već su iznijeli moji kolege. Sasvim je jasno da ako postoji jedan jedinstveni tip vrsta punjača da će se općenito olakšati život svim korisnicama, ali isto tako i smanjit će se količina e-otpada. Također, Mislim da je izuzetno važno riješiti još jedan problem, a to je problem ugrađene zastarjelosti u proizvodima. Činjenica jest da među ostalim postojanje jednog zajedničkog punjača ili općenito zajedničkog uređaja koji se koristi za druge omogućuje da se taj uređaj nakon što zastari lakše reciklira, da se lakše modernizira i općenito da se lakše zamijeni u određenom trenutku, a pritom da se njegovo trajanje E, produži. I e, mislim da je zapravo to prilično e, dobra prilika da se pronađu nove metode komercijalizacije proizvoda koji koriste za punjenje drugih uređaja. Mislim da mi zaista imamo jedan preskriptivni kapacitet e, ne samo e, unutar Europske unije, već isto tako imamo jedan e, kapacitet i mogućnost davanja primjera, davanja ljudima izvan Europske unije i mislim da to trebamo iskoristiti. Hvala gospodine Murion. U ime ideja, zastupnica Žuro. Hvala. Ja želim zahvaliti komisiji na ovom vrlo zanimljivom izlaganju zato što smo mogli vidjeti koje su to poteškoće koje imamo već desetak godina kako bi e, zapravo na tržištu zaživjelo nešto što u pol u početku zapravo izgledalo vrlo jednostavno. Zajednički e, punjač činio se relativno e, korisnim i jednostavnim projektom. Deset godina je mnogo. Mislim da je zdravorazumski pristup pokušati na taj način e, riješiti situaciju i zbog ekoloških problema, isto tako i zbog pitanja povezanih sa kupovnom moći građana. Postavlja se pitanje zašto se ništa ne događa deset godina, zašto se ništa ne radi, a vi ste također, gospođo predsjednice, rekli da mi zapravo imamo jednu veliku odgovornost u ovom predmetu. Postavlja se pitanje zašto ehm, danas postoji tako veliki broj ograničenja kada se radi o ovom predmetu. Mislim da bismo zaista trebali donijeti neke odlučujuće mjere kako bi se ostvario napredak vezano uz ovaj predmet. Hvala. U ime ECR-a zastupnik Pozenovski, ali zastupnik Pilan nešto želi reći. Hvala vam lijepa i hvala vam na zanimljivom izlaganju. Zastupnik Tošenovski trenutno nije u Briselu. Bavi se nekim pitanjima o svojoj izbornoj jedinici, ali ostavio je dokument sa dva pitanja. Vidjeli smo da neki novi mobiteli dolaze sa bežičnim punjačima. Hoće li božićni punjači postati dio standardne opreme budućih telefona, stoga neće biti više potrebe za izradom zajedničkog punjača i sa preostalim zahtjevima iz članka 3 direktive. Predviđate li neke druge delegirane akte koje bi, mo bi se mogli donijeti u budućnosti, pored ovih o kojima ste danas govorili? Thank you. On behalf of NGL. Hvala. kluba Ne, dobro. Onda ćemo ovo obaviti u dvije runde jer imam još neke govornike na popisu i sada bih vratila e, riječ gospodinu Kozigu da nam odgovori na pitanja. Hvala. Daću sve od sebe. Prvo pitanje se ticalo recikliranja. Jasna nam je potreba za reciklažom. Imamo u memorandumu razumijevanju iz 2008. E, Pokušali smo ovom studijom utvrditi rezultate. Vidjeli smo da je riječ od 50 do 80 tisuća tona na godišnjoj razini. Dakle, govorimo o materijalu koji e, nije završio u otpadu. Jasno je da ukoliko budemo imali zajednički punjač, da će biti lakše reciklirati takav jedinstveni proizvod. Trenutno radimo pod direktivom o radijskoj opremi, a kada je riječ o reciklaži i programiranom dakle starenju, imamo tu akcijski plan za kružno gospodarstvo, njegov drugi, njegovo drugo izdanje bi moglo biti upravo nešto či, što bi se bavilo rješavanjem ovog pitanja. Pitanje zajedničkog punjača za radijsku opremu. Bavili smo se time u studiju učinka. Moguće je da se taj punjač izradi za sve male i srednje velike aparate. Jasno nam je da time ne pokrivamo čitav spektrum radijske opreme i zato postoje objektivni razlozi. Ne samo kada je riječ o performansama i snazi te opreme, nismo sigurni može li se uopće izraditi zajednički punjač za svu radijsku opremu, primjerice za osobna računala i tako dalje. Dakle, ali bavimo se time u sklopu ove e, izrade studije učinka. Međutim, ne bismo trebali polaziti od pretpostavke da ukoliko to možemo učiniti za male i srednje velike aparate, da je to fizički moguće postići i za, za preostalu radijsku opremu. Ono čemu stremimo je mogućnost zajedničkog punjača. Ne govorimo ovdje o prodi uređaja s kablom ili bez njega. To ne time se ne možemo baviti u sklopu dakle, primjene direktive o radijskoj opremi. Dakle, govorimo o njezinom području djelovanja. Imamo tu neke druge elemente koje trebamo provjeriti, dakle prihvaćenost od strane potrošača, odgovara li njima da taj kabel dođe u istoj kutiji ili ne. Time se treba pozabaviti, ali u svakom slučaju to nije u sklopu ovog regulatornog okvira. Kako se možemo osigurati da se neće dakle, usporiti inovacije? Kada pogledate studiju učinka i mogući delegirani akt, već uzimamo u obzir nove, novi razvoj situacije, dakle brzi punjači, bežični punjači. Delegirani akt koji proizlazi iz direktiva o radijskoj opremi će se baviti, će e, se oslanjati dakle na novu primjenu, dakle novih standarda. Dakle, ne možete e, ovaj regulatorni akt stalno E, osvježavati novim tehnološkim e, dostignućima. Kada je riječ o uvođenju bežičnih punjača, je li njihovim dolaskom sve ovo onda trebali sve ovo onda zanemariti, pa dobro oni se neće pojaviti sutra i zamijeniti sve punjače na tržištu, ljudima će uvijek trebati nešto s kabelom. To su rezultati naše studije. Mislim da je to sve. Jesam li nešto zaboravio? Dobro, to je sve dakle za prvi krug pitanja. Sada ću dati riječ drugim kolegama. Započinjemo sa zastupnikom Mandelsom. Hvala. Drago mi je da je dalje raspravljamo o ovom pitanju, ali uopće se ne sjećamo osobe koja je prije deset godina ovo izmijenila. Imali smo tada drugog izvjestitelja. doista mi je neugodno zbog ovoga što se ovdje događa. Moramo zahvaliti komisiji na svemu e, što je poduzela vezano uz ovaj dosje, ali ovo je primjer onoga kako Europska unija ne funkcionira. Je li Apple važniji od 500 milijuna naših sugrađana? Ja sam doista šokirana ako je tako. Ovo je primjer onoga kako ne bismo smjeli djelovati. I imam ovdje komunikaciju za medije od Obora IMCO prije deset godina. Govorimo o dobrovoljnoj schemi, ne o razvijanju dakle, zajedničkog punjača, već bi to uređaju trebala industrija odluđivati. Kakav zajednički punjač? I još uvijek smo u ovoj fazi. Govorimo o 50 tisuća tona smeća. Jedan element, otpad, elektronički otpad. Ali mobilni telefon je od ključne važnosti za nas. Mi ovisimo o tom uređaju, bilo da ste njime zadovoljni ili niste, ali o njemu ovisite. On može biti od vitalne važnosti. Doista sam ljut na sustav. Kao što je rekao Trump, učinimo SAD velikim, jer više slušamo Apple i njihov utjecaj nego naše sugrađane. I to je sramotno i to bi trebalo staviti u novine. Ja sam radio na unutarnjem tržištu i prije pet godina ne kao zastupnik. I evo sada sam dva mjeseca ovdje i vidim da još uvijek pričamo o nečemu čime su naši sugrađani bili zadovoljni prije deset godina. Deset godina nam treba da uvedemo ovaj zajednički punjač i kad ja to trebam objašnjavati glasačima, doista se osjećam smiješnim. Nisam zadovoljan ovim prijedlogom. Ne zbog samog prijedloga, već zbog cijelog sustava. Mi uništavamo Europsku uniju sa ovakvim procedurama. Ljudi više nemaju povjerenja u Europsku uniju i to me ljuti. I to sam htio ovdje reći. Možete ovdje naći čitav niz izlika zašto se ovo još nije uvelo, ali ja sam svejedno ljut. Smatram da bismo s mjesta trebali uvesti zajednički punjač. I gospodin Bilal je to rekao. Sad imamo već bežične punjače, ali Apple će uvesti takav punjač samo za njihove uređaje i zašto im ne kažemo ukoliko taj punjač već postoji, onda neka on važi za sve mobilne uređaje. I to je jednostavno. Ali oni žele novac, zaraditi novac iz ovih inovacija i ne žele zajednički punjač. To je pitanje volje, želje industrije i koliko ozbiljno oni shvaćaju potrošače. Mislim da moramo Apple dokazati da kao potrošači više nećemo kupovati njihove uređaje. To možemo učiniti, da naravno seks je imati njihove telefone, ne imati Huawei, možete imati njihov najnovi telefon, platiti 1200 eura za to, to će povećati vašu privlačnost, ali moramo poručiti Apple i svim ovim velikim multinacionalnim tvrtkama da više nećemo kupovati njihove uređaje. Hvala lijepa. Hvala gospodine Manders. Hvala na tome što ste nas posjetili na prošlost. Ja se ispričavam, ali e, moramo o ovom razgovarati. Moram ići na edukaciju o seksualnom uznemiravanju. Evo i o tome moramo nešto znati. Gospođo Borzan, izvolite. Gospođo predsjednice, E, drago mi je da danas imamo priliku e, raspravljati o ovom važnom e, pitanju. naime statistike pokazuju da prirodni resursi kaskaju za potrošnjom odnosno mi u godinu dana potrošimo ono što priroda proizvede za godinu i pol. samo elektronski otpad raste three do five svake godine diljem europske unije. već dugo čekamo rezultate <coughs> What's going Is everything okay? Ah, okay. E, mi već dugo, kao što su već mnogi kolege spominjali, čekamo rezultate e, mjera koje komisija poduzima i potrošili smo godine na dobrovoljne mjere kojima, na koje se naprosto proizvođači nisu odazvali. Sada čekamo konačno usvajanje delegiranog akta po kojem bi se trebalo standardizirati punjače već je ovdje spominjano da svatko od nas ima e, nekoliko punjača koje nikad ne koristi. Nekoliko smo ih već i bacili, a po ladicama se i dalje nakupljaju novi. U okoliš se godišnje odloži 51 tisuću tona punjača. E, standardizacijom e, punjača za polovicu elektroničkih uređaja potrošači će uštedjeti više od pola milijarde eura do 2021. godine. Želim naglasiti da bi standardizacija punjača e, trebala biti samo jedan mali korak prema održivijoj potrošnji. Naime, čak 78% potrošača moralo je zamijeniti svoj mobilni telefon e, zato što se e, iz razloga koji, koji su se lako mogli riješiti u fazi dizajna proizvoda. Mislim da je komisija imala dovoljno vremena da razmotri kvalitetna rješenja i modele punjača. Ove mjere ne mogu čekati te po primjeni treba razmotriti učinkovitost i ukoliko je potrebno predložiti, e, i dodatne zakonodavne odrednice. Hvala. Hvala, gospođa Hvala, gospođo predsjednice. E, želim samo sada reći da razumijem zašto je gospodin Menders govorio ono o čemu je govorio. Ja sam tu bila prije deset godina, mi smo o ovome razgovarali i radi se o nečemu što nam je zaista potrebno. Ovo zakonodavstvo nam je nužno i ja se pitam je li Europska komisija uistinu poduzela sve ono što je mogla poduzeti kako bi osigurala da dobijemo zakonodavstvo koje smo tražili prije desetak godina. Je li zaista moguće da je komisiji potrebno deset godina da osmisli novi prijedlog, čak ne konačno rješenje? Mislim da ćemo morati biti učinkovitiji. Znam da ako za nešto nema volje, onda nema volje i onda se iznalaze stotine tisuća izlika. Međutim, mi trebamo biti ti koji će uh, i slušati i učiniti ono što moramo učiniti a komisija treba učiniti ono što je njen zadatak, a to je donošenje europskog zakonodavstva. Tako stoji i u ugovorima, prema tome ne možemo dopustiti da se radi na prijedlogu i da deset sljedećih godina ponovno čekamo na komisiju. Na taj način ćemo samo nastaviti proizvoditi um, otpad i ne činiti ništa što je logično u smislu potrošnje. Prema tome zaista gubim svoje strpljenje i to zbog ove taktike s kojom uh, nam prilazi Europska komisija. Hvala, gospodin Damiće. Na punjačima se zarađuje. O tome treba razmišljati iz kuta gledišta potrošača. To i jest najbolja perspektiva. Ali za sva poduzeća punjači su izvor zarade. Samsung ima različite punjače za Samsung 7 i za Samsung 9. A zašto to čine? Zato što naplaćuju 30 funti po punjaču. Prema tome, nema šanse da će proizvođači od ovoga odustati osim ako to bude propisano zakonom. Dakle, uz cijenu telefona zarađuje se 30 funti na punjaču. A što će biti ako se zaradu pokuša nadoknaditi poskupljivanjem mobilnih telefona? Možda će se kupovati azijski mobilni telefoni. Dakle, možda bi Samsung i Apple trebalo pritisnuti i s europske i azijske strane. Inače ćemo čekati još jedno desetljeće i igrati se ove igre mačke i miša. Prema tome, <clears throat> pola milijuna milijarde eura uštede i 50 tisuća tona smeća manje nije ništa u usporedbi sa zaradom poduzeća. Hvala lijepa. Kolege, izvolite. Hvala. Želim govoriti dakle o direktivi o radijskoj opremi. Mogu li sada? Želim u stvari konkretno nešto reći o softverskim uploadima u direktivi o radijskoj opremi. Ja shvaćam da želimo sigurnost proizvoda, ali treba podići svijest o mogućoj šteti koja može nastati ako ovo područje ne reguliramo i u vezi s otvorenom tehnologijom. Na tržištu postoje open source softveri koji su dostupni svima. Dakle, besplatni i otvoreni softveri koje korisnici širom svijeta mogu koristiti jer postoji sloboda um, korištenja takvih softvera. Na taj način se osigurava uporaba, a isto tako se omogućuje njihova primjena u različitim uređajima. Zaista ne bi bilo dobro kada ne bismo o tim aspektima razmišljali i kada bismo negativno utjecali na tržište i na inovativnost tržišta. Budemo li dopuštali, dakle, drugačije prakse. Korisnici moraju koristiti svoje uređaje onako kako žele i softvere koje žele i kako žele. To je dakle nešto što ima velik učinak ili utjecaj na unutarnje tržište. Hvala. A sada zastupnica Šalde Mose. Evelin je o ovome također govorila, zaista već predugo čekamo na zajedničke punjače i sramota je za Europsku uniju da još uvijek nije postigla svoj cilj. Ja to shvaćam, ali ipak smo mi Europska unija, moramo to nekako riješiti. Ja razumijem kako funkcionira tržište i ovo o čemu je govorio kolega, ali mi tržište možemo regulirati kada ne funkcionira kako treba. Dakle, ja sam i sa građanima razgovarala o ovoj temi i koristila ju kao dobar primjer kako na nečemu možemo raditi i ostvariti svoje ciljeve. A građani me uvijek pitaju, ali dobro što se čeka, zašto ništa niste napravili? A ja sliježem ramenima i kažem ne znam. Gledajte, nećemo ako se ne požurimo, moći ovo prikazati kao dobar rezultat po okoliš. O tome ste također govorili. Moramo se više potruditi i više postići. Ne možemo čekati deset godina. Hvala lijepa. Gospođa Letao Markeš. Hvala, evo, skoro sve je već rečeno, ali dozvolite da ja kažem što mislim o ovom pitanju. Mi smo zastupnici i zastupnice, sudjelovali smo u izbornoj kampanji, izabrani smo, Razgovarali smo sa svojim sugrađanima. Ukoliko postoje neke mjere koje mogu jasno progovoriti o važnosti Europske unije, onda su to upravo ove mjere koje utječu na svakodnevni život građana. Imamo tu sjajan primjer roaminga, a i ovo pitanje ulazi u tu grupu, zato što se svima nama događa da nekad zaboravimo punjač, ili ne možemo koristiti jedan te isti punjač primjerice za iPad, za mobilni telefon. To je doista nezgodno. I ukoliko je moguće donijeti mjere za dobrobit naših građana, onda su to upravo ove mjere. A to su i mjere koje ujedno pozitivno utječu na stanje u okolišu. I mislim da bi komisija trebala od nas e, čuti sljedeće. Ja mislim da su dobrovoljne mjere dobre, ali moramo početi uzimati u obzir neki drugi tip mjera. Za deset godina možda više uopće neće biti punjača, možda će svi ovi uređaji kojima danas govorimo biti puno drugačiji i zato moramo osmišljavati drugi set mjera za budućnost. I zato komisiji treba biti jasno da je parlament odlučan u ovom pitanju i želimo da se ove mjere donesu u vrlo kratkom roku. Dakle, ne za deset godina. Dakle, komisija treba znati da ima našu potporu u donošenju bržih, snažnijih mjera. ova objašnjenja koja sam čula mi se nisu činila dovoljno uvjerljiva i nisam e, čula ništa što bi me razuvjerilo. Dakle, htjela bih da nam, da nam idući put komisija da drugi set informacija o ovom pitanju. Thank you. And Hvala vama. I posljednji na popisu govornika, gospodin Kovačev. Hvala. Možda sam ja naivan, ali čekam se 2009. i povjerenice Kuneva, kada smo najavili građanima da ćemo imati jedan punjač za sve. Ja sam vjerovao da ćemo to i postići. Ali sada je stanje još gore. Sada imamo istog proizvođača koji mijenja punjače od proizvoda do proizvoda. Samsung 7, 9, 10 Stvari su sve gore i gore i zato ja podržavam one koji kažu da moramo nešto postići i da moramo od komisije zahtjevati da nešto učini. Možda zaista jesam naivan, ali neki kažu možda ćemo morati preuzeti standarde iphone Mi ovdje u EU imamo ogromno tržište sa stotinama milijuna korisnika i zaista možemo učiniti nešto da se nametnu standardi prema Samsungu i Apple žele li pristupiti europskim potrošačima. To može biti zahtjev u europskom zakonodavstvu. Hvala vam svima na pitanjima. A sada gospodin kozigu i ostali kolege i kolegice mogu komentirati i nakon toga slijedi još jedno pitanje. Hvala. Ako mi dopustite, Započet ću s pitanjem koje sam ranije propustio. Razmišljamo li o dodatnim aktivnostima i on kraj onih tri područja na kojima radimo? Mi u ovom trenutku razmatramo problematiku, ali nije donesena neka odluka. Razmišljamo o tome možemo li spriječiti stavljanje opreme na tržište koja može nepovoljno utjecati na mrežu. Evo i tom se temom bavimo, to sam želio odmah reći. A sada da se vratimo na procjene učinka. Mi ćemo razmisliti o tim procjenama i o njihovom području primjene ili obuhvatu. Ako se komisija odluči izraditi prijedlog, on će se baviti malim i srednjim prenosivim uređajima i u tom slučaju možemo imati delegirani akt. Bude li područje primjene šire i tehnološki zahvat veći, onda će to možda prolaziti kroz proces suodlučivanja. O tome trebamo decidirano jasno govoriti. A što se tiče teme kodizajna i o tome treba razmisliti. A sada da vas nešto ispravim. Znam da je to nešto što ne utječe na samu raspravu, ali da budemo precizni. Ne radimo na ovome već deset godina. Nismo sa predstavnicima strutke razgovarali o tome od tada, već 2005. pa onda 2014. 2014. smo tek imali memorandum o razumijevanju na kojemu radimo. A što se tiče korištenja softvera, i otvorenog i besplatnog softvera. Savjetovali smo se sa korisnicima i sa ostalim dionicima, a izrađena je i analiza troškovne učinkovitosti u lipnju prošle godine. Ono čime će se delegirani akt baviti jest postoji li softver koji negativno utječe na usklađivanje opreme. Ako postoji softver koji nema negativne učinke i ni na koji način ne utječe na usklađenost opreme, neće biti problematičan. Dakle, dobili smo povratne informacije od predstavnika proizvođača i, i na temelju toga znamo da oni mogu poduprijeti delegirani akt ako bude postojala odgovornost i proizvođača opreme i proizvođača softvera i da sve to bude dobro definirano. Ali budimo jasni, mi nećemo regulirati besplatni softver, već samo softver koji bi mogao prouzrokovati probleme s opremom. Hvala. Hvala vama. Mislim da smo ovime dovršili s ovom točkom. A sada krećemo na šestu točku. Još jednom e, nadzor zakonodavstva i tema slobodnog protoka neosobnih podataka na području EU-a. S nama je gospodin Pierre Chastent iz glavne uprave Connect. Govorit ćemo o provedbi zakonodavstva i o ovoj uredbi koja je stupila na snagu u studenom prošle godine, a glavni je cilj stvaranje boljnih uvjeta za natjecanje i za funkcioniranje pohrane i obrade usluga vezanih uz podatke. Zbog toga što se radi i na razvoju umjetne inteligencije, važno je da ovo u potpunosti provedemo i da oslobodimo potencijal podatkovnog tržišta EU-a. Radi se o dosjeu koji imate u svojim materijalima i tu su sve pozadinske informacije koje vam možda trebaju. Dakle, dajem riječ našem gostu. Pjer, izvolite, desetak minuta. Hvala lijepa, hvala vam, gospođo predsjednice, na pozivu. Hvala cijelom odboru na tome što je pozornost usmjerio na ovu temu. Zaista je važno da ova udredba o slobodnom protoku neosobnih podataka postigne svoje ključne ciljeve. Slobodan protok neosobnih podataka je ključan dio jedinstvenog digitalnog Ustava uz GDPR. Dakle, uz GDPR ovom se udrebom postavlja jedinstveno tržište. Samo trenutak, evo pripremio sam nekoliko slajdova pa ih možete pratiti. Dakle, ova uredba uz GDPR ustrojava zajednički podaktorni prostor EU-a i omogućuje slobodni protok podataka oba zakonodavna akta imaju za cilj zaštititi podatke koji su osobni, ali omogućiti i slobodan protok osobnih i neosobnih podataka na području EU-a. Što se tiče slobodnog protoka neosobnih podataka i ove uredbe, ona se uglavnom bavi poduzećima koja pohranjuju ili obrađuju podatke. Svrha je bolja konkurentnost europskog podatkovnog tržišta uz bolje, pouzdanije i jeftinije usluge oblaka. Oblaci su ključni za pohranu i obradu podataka na području EU-a. Šire govoreći, ova uredba će biti na korist korisnicima oblaka jer će biti smanjene cijene i poboljšane usluge. Slobodan protok podataka će poticati rast i inovacije u digitalnom prostoru. Infrastruktura i usluge oblaka su od ključne važnosti za razvoj daljnje digitalne tehnologije, a i blockchaina, big data analize. Sve te tehnologije se oslanjaju na infrastrukturu oblaka, a čemu služi oblak. Oblak nudi e, skalabilne i neograničene kapacitete za obradu podataka u EU. To je apsolutno nužno kao potpora digitalne preobrazbe poduzeća u EU. Sljedeći slajd, molim vas. Možemo li prikazati sljedeći slajd? U redu, kao što vam je poznato, ova uredba FFD regulira zabranu neobravtanih zahtjeva delokalizacije javnih tijela. Javna sigurnost je jedina iznimka. U tom dakle slučaju se mogu postaviti takvi zahtjevi, ali samo ako su uistinu opravdani. Europska komisija posvećuje veliku pozornost tom aspektu opravdanosti. Države članice provode proces due diligence i pregledavaju nacionalno zakonodavstvo. Dakle, ovo je nešto što zahvaća i lokalnu razinu i nacionalno zakonodavstvo. Dakle, pregledavaju se svi zahtjevi za lokalizacijom podataka. Što se tiče ograničavanja lokalizacije, postoje brojna područja u kojima je to potrebno. Recimo, u financijama, zdravstvu, računovodstvu, računovodstvu, poslovnim podacima i tako dalje. Tu postoji zahtjev za lokalizacijom kao što je slučaj i sa državnim javnim tijelima. Europska komisija izuzetno je proaktivna nudi potporu državama članicama u ovom teškom zadatku preobrazbe nacionalnog zakonodavstva. Također organiziramo neslužbene sastanke s državama članicama o primjeni ove uredbe i želimo im ponuditi podršku u provedbi. Europska komisija održava bilateralne sastanke s državama članicama EU-a s naglaskom na problematiku nacionalnog zakonodavstva. Očekujemo da ćemo do svibnja 2021. neopravdana ograničenja lokalizacije podataka moći riješiti. Države članice već nas izvješćuju o novim zahtjevima lokalizacije podataka i to putem um, dobro reguliranih tehničkih sustava, a oni su vam vjerojatno dobro poznati. Mi zaista vjerujemo da ćemo na taj način ojačati i transparentnost i osvještenost uh, preostalih slučajeva ograničavanja lokalizacije podataka. Dakle, mi ovdje ne izmišljamo toplu vodu, već se oslanjamo na postojeće i dokazane alate provedbe jedinstvenog tržišta. Države članice također izvješćuju i jedinstvena mjesta za kontakt gdje smo postavili suradničke mehanizme sa državama članicama i imamo novu tome posvećenu internetsku stranicu na eh, Europortalu. Your Europe Portal. Tu možete naći sve nužne podatke o pravima građana kada je riječ o slobodnom protoku neosobnih podataka u EU. A što se tiče pristupanja eh, tijela u prekograničnim slučajevima imamo poseban mehanizam koji smo uspostavili preko jedinstvenih točaka za kontakt u državama članicama. Sljedeći slajd, molim. Nekoliko riječi o smjernicama za postupanje sa mješovitim skupovima podataka. Parlament je zaista dugo očekivao i bilo mu jako važno da komisija objavi ovaj dokument. U svibnju ga je komisija objavila. Radi se o interakciji između ove FFD uredbe i GDPR-a. Govorimo ovdje o mješovitim skupovima podataka, dakle skupovima podataka koji objedinjuju osobne i neosobne podatke. Ovaj dokument je izrađen za uporabu poduzeća. On je praktične naravi i objašnjava na koji način se u praksu treba pretočiti odredbe ovih dvaju zakonodavnih akata. Dakle, smjernice o mješovitim podacima bave se trima ključnim aspektima. Prvi je objašnjenje što je to osobni podatak, a što je to neosobni podatak objašnjavaju se i načela slobodnog protoka neosobnih podataka i na području e, velikih podataka i na području neosobnih podataka, a na kraju se objašnjavaju pravila prenosivosti podataka. Data Portability Rules u praktičnom smislu. Dakle, radi se o tome da kada dobijete skup podataka, uglavnom imate obje vrste podataka. Većina poduzeća u svom svakodnevnom radu zaprima podatke koji pripadaju u obje kategorije. Dakle, u tim praktičnim slučajevima treba jasno razgraničiti što su osobni, a što neosobni podaci. To nije uvijek lako i ovisi o kontekstu. Evo jednog primjera iz prakse. Imamo recimo porezne izvještaje određenog poduzeća. Tu je velik broj neosobnih podataka, ali na samom kraju imamo recimo e, osobu koja je zadužena za financije poduzeća i tu je njezino ime što je osobni podatak. Dakle, možemo vidjeti da u financijskim izvještajima svakog poduzeća imamo i osobne i neosobne podatke. Uredba u uvodnom dijelu tvrdi da joj područje primjene ne osobni podaci, ali da nikako ne utječe na primjenu opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Dakle, ova FFD uredba neće imati negativan utjecaj na provedbu GDPR-a. Što se tiče same interakcije zakonodavnih akata, kada je riječ o skupu mješovitih podataka, uredba FFD se primjenjuje na neosobne podatke u skupu podataka, a GDPR se primjenjuje na osobne podatke u skupu podataka. Dakle, ta dva dijela podataka međusobno su povezana, u skupu ih ne možete odvajati. To je ili preskupo ili tehnički neizvedivo. Prava zaštite e, osobnih podataka koja proistječu iz GDPR-a odnose se na sve podatke i to je ono što želim posebno istaknuti. Čak i ako je u skupu zastupljena vrlo mala količina osobnih podataka, ona podlježe zaštiti iz odredaba GDPR-a. Sve je to detaljno objašnjeno u ovim smjernicama. Dobili smo povratne informacije od poduzeća koja su pročitala te smjernice. Kažu nam da su smjernice praktične, da dosta toga objašnjavaju, da im je sada jasno čime se bave ta dva zakonodavna akta i da je to u stvari nešto što je praktički i iskoristivo za poduzeća u EU. Na sljedećem e, slajdu govorit ću nešto o samoregulatornom aspektu e, ovog zakonskog akta. Osim povećanja pravne sigurnosti za poduzeća i obradu podataka tih poduzeća gdje god to žele na teritoriju Europske unije, učinak uredbe također jest e, povećati razinu povjerenja u njihove usluge i zapravo izbjeći praksu da se jednostavno isključuje eh, neke od eh, pružatelja usluga. S jedne strane postojala je geolokalizacija, a druga je bila ograničavanje na samo određene pružatelje usluga. Eh, upravo zato komisija je uspostavila dvije zasebne radne skupine koje su uspostavljene krajem 2017. godine E, dakle e, Digital Single Market Cluster Groups, DSM grupe i e, komisija je aktivna u tim dvijema skupinama. Prva skupina zapravo ima za cilj pripremu kodeksa ponašanja vezano za prenošenje podataka iz oblaka u oblak u skladu sa člankom šestim uredbe, a druga radna skupina nije izravno povezana sa provedbom uredbe, ali usprkos tome predstavlja temeljni preduvjet za slobodno kretanje podataka, a to je sigurnosna razina diljem Europske unije. Dakle, daje nekakvu sigurnost u e, jednaku razinu zaštite sigurnosti e, za e, proizvode i usluge u oblaku. Kao što možete vidjeti, nismo organizirali sastanke s u Briselu, već smo e, posjetili glavne gradove različitih država članica u Europskoj uniji kako bismo bili bliže lokalnim e, pružateljima usluge i dionicima na terenu i to se zaista pokazalo dobrim pristupom zato što smo nakon svakog sastanka uspjeli dobiti sve veći i veći broj poduzeća da sudjeluju u procesu upravo tim lokalnim pristupom. Osim plenarnih sastanaka koji su održavani u fizičkom obliku, su predsjedatelji su su također organizirali redovite konferencijske pozive i video pozive u kojima su sudjelovali predstavnici malih i srednjih poduzeća. Posljednji slajd koji sam pripremio i predstavit ću ga kratko, e, govori o prenosivosti podataka Zapravo se radi o tome da se razvije kodeks ponašanja. Očekujemo dva kodeksa ponašanja. Jedan je o infrastrukturnim uslugama u oblaku, a drugi je o uslugama u oblaku. Očekujemo da će industrija taj kodeks ponašanja zapravo predstaviti na vrijeme, to jest prije konferencije koju krajem studenog organizira finsko predsjedanje. Ono što je ovdje važno reći jest da nije samo kodeks ponašanja taj koji je ishod ovog procesa, već se zapravo radi o tome na koji način će pružatelji usluga u oblaku primjenjivati taj kodeks ponašanja na terenu. Dakle, mora se vidjeti na koji način će se kodeks uspostaviti i na koji način će to povećati fluidnost na e, tržištu e, usluga u oblaku. Hoće li biti praktično poduzećima u EU da mijenjaju pružatelje usluga u oblaku, hoće li ih to više koštati i slično. To će biti glavni kriteriji e, u skladu s kojima ćemo procjenjivati koliko je uspješan ovaj pristup samouređenja rješenja samo regulative. Hvala vam lijepa. Dakle, ovaj zakonski akt ima jedan potencijal za europska poduzeća bez presedana da u potpunosti iskoriste e, podatkovno gospodarstvo, međutim još je potrebno odraditi e, jedan dio stvari kako bismo uistinu bili sigurni da će se obećanja koja ovaj zakonski akt daje uistinu ispuniti. E, odmah sada dajem riječ onima koji prate ovaj predmet i gospodin Kovačev u ime EPP-a je prvi. Hvala gospođo predsjednice. Želim zahvaliti komisiju na informacijama koje su nam e, dali vezano uz zakonodavnu analizu koja se odnosi na slobodni protok neosobnih podataka u Europskoj uniji. Također želim iskoristiti ovu priliku da još jednom potvrdim u kojoj mjeri i koliko snažno klub zastupnika EPP-a podržava ovaj predmet. Mi smo uvijek bili pioniri u raspravama e, koje su se bavile e, uklanjanjem zapreka koje predstavljaju geografsko ograničavanje, pružanja određenih usluga i sl. To je nešto što je predstavljalo veliku prepreku na jedinstvenom tržištu, a isto tako kada se takve prepreke uklone, to je nešto što pruža veću priliku i pružateljima usluga u oblaku, a i samim korisnicima. E, zanima me zapravo dobiti više informacija o kodeksima ponašanja o kojima se govorilo. koliko sam vidio, rok za njihovu isporuku je kraj ovog mjeseca. Vidio sam da je komisija sa samo promatrač u ovome procesu, ali mislim da kada se radi o provedbi e, odredbi s kodeska ponašanja zaista trebamo e, biti uključeni u proces. Komisija je uspostavila dvije radne skupine kako bi se pobrinula da kodeksi budu dobro pripremljeni. Međutim, možete li dati više informacija o tome kako će se Europska komisija pobrinuti da subjekti e, zaista koriste kodeks ponašanja s obzirom na njihovu dobrovoljnu narav? Također razmišlja li Europska komisija o reviziji provedbe prije nego što to nalože uobičajeni rok od četiri godine u slučaju da primjerice kodeksi ponašanja ne budu korišteni onom dinamikom kojom se to očekuje. Hvala, gospođa Šaldermoze. Hvala komisiji što nam je predstavila ovu reviziju. Nije prošlo puno vremena od usvajanja, čini mi se kao da je to bilo jučer, ali riječ je o izuzetno važnom zakonodavnom aktu. Ono što me posebice zanima se nadovezuje na raspravu koju smo održali kada smo usvojili ovaj zakonodavni tekst. S jedne strane se govori o neosobnim podacima, A s druge strane, sve više se riskira e, pojava dakle ovih skupova neosobnih i osobnih podataka. Zanima me da li se može na to staviti naglasak kada je riječ o provedbi. Dakle, što se poduzima da bismo se koncentrirali na izbjegavanje anonimnosti kod ovakvih skupova podataka naročito kada je riječ o većem omjeru neosobnih podataka u ovom skupu mješovitih podataka. Dakle, na koji način ukloniti ovu anonimnost koja se za sad tamo nalazi. U svakom slučaju hvala vam na dosad obavljenom poslu i na ovim smjernicama koje očekujemo za kraj studenog. Hvala gospođo Šaranzova za klub zastupnika Rinju. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice i želim također zahvaliti i E, Pjeru iz komisije. Dugo vas nismo ovdje vidjeli. E, vrlo sam pozorno slušala vašu prezentaciju i e, imam nekoliko pitanja. Prvo pitanje tiče se jedinstvenog informativne kontaktne točke na nacionalnoj razini. Možete li nam dati više informacije o tome postoje li one u svim državama članicama, koriste li ih svi? Ja sam veliki zagovornik te inicijative, ali mislim da trebamo zaista se pobrinuti da to funkcionira u praksi. Drugo pitanje. Tijekom trijaloga, mislim da se svi toga sjećamo, vodile su se žive rasprave na tehničkoj i političkoj razini o E, lokalizaciji podataka i e, uvjetima koji su uključeni u natječajnu dokumentaciju e, za sklapanje ugovora u postupku javne nabave. Jasno je to iz vaših smjenica, međutim moje pitanje je sljedeće. Je li to znanje o zabrani također nešto što je poznato na lokalnoj razini, a regionalnoj razini država članica? Jesu li se države članice pobrinule da lokalni i regionalni dužnosnici znaju za to? Treće pitanje tiče se miješanih skupova podataka. Možete li molim vas potvrditi da dobro razumijem vaše smjernice? Ako je skup podataka na bilo koji način miješan, onda se primjenjuje e, opća uredba o zaštiti osobnih podataka umjesto ove uredbe. Jesam li dobro razumjela da je također opća uredba o zaštiti osobnih podataka ta koja ima prednost e, u primjeni ako kompanija odluči ne odvajati osobne i neosobne podatke, čak i kad je u teoriji te podatke moguće odvojiti. I posljednje pitanje tiče se kodeksa ponašanja. Rekli ste da je rok studeni 2019. Dakle, rokovi su blizu. Hoćete li biti spremni? I posljednje pitanje odnosi se ponovno na skupove podataka. Kao što ste točno spomenuli, a ja bih željela o tome znati više, zanima me vaše razmišljanje o o e, autoindustriji i o podacima koji se generiraju iz vozila. Hvala. Hvala za zelene gospodin Kolaja. Moja kolegica gospođa Geze morala je otići na sastanak jednog drugog odbora, pa ću ja stoga postaviti pitanja u njezino ime. Radi se o područjima o kojima je govorila i gospođa Šaldemoze. Kao što je komisija istaknula u komunikaciji, korištenje primjera studije koja je određena za Europski parlament kada se kombiniraju skupovi podataka, minimalizacija osobnih podataka može biti reverzibilna. To je također pokazalo i istraživanje sveučilišta u Levenu i Imperial College iz Londona koji pokazuju da se podaci zapravo mogu Mm, obraditi na način da se reidentificiraju korisnici usprkos anonimizaciji podataka. Dakle, postoji mogućnost eh, reverzibilnog, primjene reverzibilnog procesa na podacima. Na teritorijima izvan Europske unije je li predviđeno dodatno e, pojašnjenje sljedivosti podataka i potrebe za e, primjenom i sukladnošću sa općom uredbom za zaštitu osobnih podataka? Hvala gospođo e, Kolaja za ide gospođa Žaron. Hvala gospođo predsjednice, hvala vam na ovom izlaganju. Moram priznati da kada se radi o smjernicama Europske komisije vezano uz neosobne podatke i način na koji ih tumače, e, nije nešto čime sam potpuno zadovoljna. Naime, miješani skupovi podataka e, u kojima se nalaze osobni podaci dovode do toga da zapravo osobni podaci, posebice genetski podaci, nisu u potpunosti zaštićeni. Kao što znate, tu postoje vrlo jasni rizici i možete li dodatno pojasniti na koji način se primjenjuju odredbe. Također, činjenica jest da kada se radi o kršenju budućeg kodeksa ponašanja, nikakve sankcije nisu predviđene. Kodeks isključivo ima dobrovoljnu narav. Mislim da zakonodavac mora predvidjeti višu razinu zaštite kada se radi o ovim spornim pitanjima. Što se pak tiče startupa koji zapravo žele e, poslovni nastav premjestiti u e, Japan, i tamo pružati e, usluge u oblaku, vidimo da se zapravo suočavaju sa problemima e, s kojima smo se često suočavali u Europskoj uniji vezano uz ograničavanje na određenu lokaciju. Činjenica jest da um, način na koji sada stvari funkcioniraju nije u potpunosti jasan. Kako uopće možemo pomoći našim poduzećima u konkurenciji sa stranim poduzećima i e, u situacijama u kojima žele svoj poslovni nastan premjestiti u države koje nisu članice Europske unije. Također zanima me imate li zapravo podatke o tome kako funkcionira obrazovanje koje se tiče podatkovnih algoritama i sličnih područja. Hvala. Sljedeći govornik, izvolite. Gospodin Belan, hvala, pozdravljam predstavnike komisije. Hvala vam što ste malo rasvijetlili situaciju e, s provedbom koja je nedavno počela. Kao što znate, podaci su trenutačno nešto što ima veću vrijednost i od nafte i to je ključno za razvoj ekonomskog e, i ekonomski e, napredak Europske unije. Činjenica je da trenutačno imamo jedan heterogeni zakonodavni okvir um, zakonodavni okvir vezan u slobodno kretanje podataka nešto je što e, treba biti usklađeno vezano uz osobne i neosobne podatke. Prvi korak je ipak napravljen i zato bih želio iskoristiti ovu priliku da vas pitam kako napreduje provedba, te me posebice zanima u kojoj mjeri su države članice proaktivne e, s u stavljanju e, izvan snage nacionalnih zakona koji predstavljaju prepreku primjenu primjeni europskoga zakonodavstva. Također e, me zanima e, kakva je situacija sa napretkom rješavanja problema koji su se pojavili i koji su prikazani u komisijni komparativnoj tablici pregleda prepreka koje postoje. Drugo pitanje nedavna objava smjernica komisije koje su itekako bile potrebne trebale bi zapravo pomoći svim zainteresiranim stranama da na usklađen način primjenjuju pravo. Međutim, činjenica je da je situacija složena. Mislim da je to samo još jedan dokument koji zapravo ide u prilog ključnoj ulozi koju igraju jedinstvene kontaktne točke koje su danas već spomenute kako bi eh, ovo zakonodavstvo bilo uspješno provedeno. Također spomenuli ste i svoj portal koji je zapravo informativno sučelje na kojem se trenutačno nalazi popis od samo sedam država članica koji su uspostavili jedinstvene kontaktne točke na nacionalnoj razini. E, koji je akcijski plan komisije? Što ako države članice ne ispoštuju ovu zakonsku odredbu? Jesu li predviđeni kakvi rokovi? Što će se dogoditi s onima koji ih nisu ispoštovali? Smatram da treba izvršiti pritisak na države članice prije nego što se objave rezultati izvješća o provedbi 2020. godine kako bi e, svi bili sukladni. Gospođa Konečna u ime GUE, ne, ne javljate se za riječ, još su dva imena na popisu. E, predlažem da najprije čujemo njih, a onda damo riječ gospodinu Šastaneu. Gospodin Švab. Hvala. Želim se složiti s kolegom Kovačevim, zato što smatram da parlament i komisija ovim prijedlogom uspijevaju u tome da poboljšaju stanje na tržištu. Ako se e, zakonske odredbe provedu na odgovarajući dosljedan način, mislim da će i korisnici od toga imati e, itekako koristi. U digitalno doba ne smijemo krenuti u pogrešnom smjeru. Moramo se držati zajedno i ne smijemo biti fragmentirani. Samo ako imamo zajednički obrambeni sustav za podatke, možemo se nadati da ćemo uspjeti dalje razvijati podatkovno tržište u ovo digitalno doba i adekvatno zaštititi naše građane. Naravno, zaštita podataka izuzetno je važna. Osobni podaci i dalje su pokriveni općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, ali mislim da moramo jasno reći što je s neosobnim podacima koji također sadrže određene aspekte koje treba zaštititi. Moramo e, biti u stanju zauzeti odgovarajuće stajalište u odnosu na konkurente. Mislim da bi možda države članice mogle imati ekonomske koristi od zajedničkog upravljanja takvim podacima i mislim da Europski parlament u tome može pomoći u smislu udovoljavanja zahtjevima za sigurnošću podataka. Hvala, gospođa Litao Markas. Hvala vam. Ovo je jedno izuzetno važno pitanje i u evropskim i u globalnim razmjerima. Smatram da bi Europa ovdje mogla imati velike koristi kada bi kroz različite zakonodavne stupove uspjela organizirati jedinstveno tržište za podatke. I ne govorim samo to, o tome iz ekonomske perspektive vrijednosti ovih podataka. Riječ je ovdje i o istraživanju. te potpore javnim političkim odlukama. Moramo dakako pritom zaštititi privatnost, riječ je o podacima koji se trebaju djelomično anonimizirati, primjerice u području zdravstva, potom o, se oni pretvaraju u neosobne podatke. E, to sa ovim postupkom su uvijek povezani rizici, jer u digitalnom svijetu su ti rizici jednostavno neodvojivi dio te dimenzije. usluge oblaka, dakle cloud computing. U brojnim državama članicama i u javnim administracijama postavlja se pitanje, dakle kamo smjestiti podatke. Dakle, govorimo o odmaku od tradicionalnih načina skladištenja ovih podataka, dakle prelazak na cloud, trebaju li stvoriti vlastiti sustav, trebaju li se okrenuti privatnicima, to je zanimljiva tema i htjela bih tu čuti više informacija. Mislim da bi to bila jako velika dodatna vrijednost e, za Europu. I slično kao i kod zajedničkog punjača, to je jedna ideja zajedničkog europskog odobravanja, odnosno certificiranja usluga cloud computinga. To je zasigurno važno za privatni sektor, ali još važnije za javni sektor. Svakog dana se javni sektor izlaže pritiscima velikih tvrtki koje pružaju usluge cloud computinga. Neću sada ovdje spominjati imena, ali to su sve globalni igrači. I oni svi poručuju, a ne, ne, puno je sigurnije raditi s nama nego stvarati evo, vlastite alate. Mislim da bi to bio jedan naš veliki uspjeh, jedan veliki doprinos koje bi dakle evropska razina mogla dati javnoj administraciji u pojedinim državama članicama. Hvala vam. Zastupnik Šastani. Hvala lijepa. Hvala vam na ovim vrlo značajnim pitanjima. Možda da najprije krenem sa provedbom po državama članicama pragmat Pragmatično govoreći, ono što mi zapravo činimo jest imamo pristup država članica po država članica. Koristimo dakle popis e, lokalizacijskih ograničenja koja su izdvojena tijekom studije učinka. Idemo državu članicu po državu članicu, organiziramo bilateralne sastanke sa državama članicama kako bismo napravili pregled problema e, i e, prošli kroz popis izdvojenih ograničenja. Ono što je vrlo zanimljivo jest da države članice koje analiziraju nacionalno zakonodavstvo e, pronalaze i nove uvjete e, lokalizacije podataka koje ranije nisu e, izdvojeni. I to je povezano sa činjenicom da poduzeća i određeni broj ekonomskih sektora zapravo prolaze kroz digitalnu preobrazbu i izgleda da to uopće nije u prošlosti bilo sagledano kao nešto što se smatra eh, lokalizacijskim uvjetom, a sada zapravo eh, jest percipiran kao takav. E, vidimo da države članice uglavnom vrlo ozbiljno shvaćaju ovaj postupak. Jedna od poteškoća s kojom e, se suočavaju i to je možda nešto što može objasniti kašnjenje jest zapravo e, to što zbog tih novih um, um, elemenata koje pronalaze, među ostalim kasnije uspostavljanje te jedinstvene informativne točke na nacionalnoj razini i zbog toga imate samo sedam država članica na popisu na portalu. Naime, radi se o pitanju koje je međusektorsko i obuhvaća više različitih područja. E, Mislim da eventualno kašanje u uspostavljanju jedinstvene kontaktne točke na nacionalnoj razini nema veze sa e, nevoljkošću država članica da reagiraju, već upravo zato e, što se radi o pitanju koje obuhvaća nekoliko sektora, e, države članice trebaju više vremena da izdvoje sva moguća ograničenja. Što se tiče našeg rada mi trenutačno zapravo pokušavamo koristiti svoje centralizirane sustave diseminiranja informacija kako bismo informirali e, sva poduzeća da e, postupak javne nabave ne može biti izgovor da se koriste instrumenti koji uvode ograničenja lokalizacijske naravi u svezi s podacima. Mislim dakle da smo u velikoj mjeri podigli razinu svijesti kada se radi o ovim pitanjima u državama članicama. Prema onome što smo čuli do sada, kompanije nisu to smatrale problemom što više vrlo pozorno prate razvoj situacije zato što to smatraju vrlo važnom točkom rasprave e, i nečime što svakako trebaju ugraditi u svoje poslovanje. Što se tiče miješanih skupova podataka i anonimizacije, Čuli smo da postoje ozbiljne dvojbe s tim u vezi, ali mislim da se moramo prisjetiti da je to jedna od jakih strana e, ovog e, zakonskog akta i ni na koji način nema manjkavosti u komplementarnosti ovog zakonskog akta i opće uredbe za zaštitu osobnih podataka. Um, nema veze postoji li mogućnost deanonimizacije određenih podataka zato što se podaci uistinu e, mogu smatrati anonimiziranim, e, pokriveni su svim odredbama, čak i ako ih se sutra e, deanonimizira, postoji drugi zakonski akt koji ih pokriva i koji jamči adekvatnu razinu zaštite. Dakle, uistinu postoji taj glatki prijelaz između dva zakonska akta i mislim da je to uistinu nešto što je ključ ključna prednost e, činjenice da zapravo imamo dvije zakonske odredbe, dva zakonska akta zapravo koja pokrivaju dvije različite faze i e, bave se e, tim različitim aspektima slobodnog kretanja podataka. Čak i u miješanim skupovima podataka kompanije ne mogu odvajati podatke, ali E, oba zakonska akta brinu se da e, podaci slobodno kolaju. Dakle, ako za kompaniju nije učinkovito razdvajati dva skupa podataka na osobne i neosobne zato što im to troškovno nije učinkovito, nije izvedivo i tako dalje, opća uredba o zaštiti osobnih podataka primjenjuje se na cijeli skup, ali zapravo nema veze jer se skup može staviti bilo gdje unutar Europske unije na bilo kojoj lokaciji e, jer se među ostalim primjenjuje i opća uredba za zaštitu osobnih podataka, ali isto tako i zakonski akt koji jamči slobodno kretanje neosobnih podataka zato što se oni mogu pohraniti bilo gdje na teritoriju e, Europske unije. Što se tiče kodeksa ponašanja, mi smo prilično uvjereni da će e, dva kodeksa ponašanja biti spremna do kraja studenog 2019. godine, kao što predviđa uredba, da će predstavnici industrije obaviti svoju zadaću. To je e, nešto što se treba dogoditi prije konferencije koju je Finsko predsjedništvo zakazalo za 26. studenog 2019. godine. Ono što nas čini uvjerenim da će se kodeks ponašanja provoditi jest to što je osim kodekska ponašanja e, uspostavljeno i e, tijelo koje će biti zaduženo za e, praćenje provedbe kodeksa ponašanja. Dakle, postoji mehanizam upravljanja. Među ostalim, e, to predviđa i uspostavu sustava podnošenja pritužbi i prigovora od strane i korisnika i pružatelja usluge. Mi mislimo da je to prilično solidan mehanizam Međutim, usprkos tome, komisija će vrlo pozorno pratiti praktičnu provedbu i isto tako učinkovitost na europskom tržištu. Također, bilo je nekoliko pitanja vezano uz prenosivost podataka na sektorskoj razini. To je nešto čime se još nismo bavili. E, trenutačno se bavimo zapravo međusektorskim aspektima, ne bavimo se specifično automobilskim sektorom ili zdravstvenim sektorom i slično, ali vidimo da je to potencijal za budući razvoj. Dakle, vrlo je važno da se uspostavi vrlo solidna baza za sve industrijske grane i da se onda zapravo razmotre specifične pojedinačne potrebe svakog od sektora. Što se tiče e, sigurnosnih zahtjeva, nisam imao vremena objasniti, ali radna skupina za certificiranje e, podataka u oblaku e, radi na uspostavljanju plana za sigurnosnu certifikaciju usluga u oblaku, što će biti sastavni dio zakonskog okvira o kibersigurnosti i to je zapravo jedan sustav koji bi trebao rezultirati certifikatom, dakle potvrdom ili oznakom koja će jamčiti da određeni pružatelj usluga u oblaku uistinu ispunjava sigurnosne uvjete. Komisija trenutačno analizira preporuke koje je e, pripremila e, industrija i e, razmišljamo o mogućnosti da se da mandat ENISI, Europskoj agenciji za kibersigurnost, da se razvije europski sustav certifikacije e, sigurnosti usluga u cloudu. To je također naravno nešto što će dati potrebno jamstvo i sigurnost svima onima koji koriste e, usluge u oblaku. Hvala i evo čekam eventualna sljedeća pitanja. Hvala vam gospodina Šastane. Nažalost nemamo vremena nastaviti ovu raspravu. Hvala vam što ste danas došli na naš sastanak i sudjelovali u ovoj raspravi. Znate da je ovo jako važno pitanje za naš odbor. Te ćemo ovo pratiti s velikom pažnjom, jednako kao i vi. Vratite nam se kada budete imali novosti vezane uz napredak, vezano uz ovo područje. Dolazimo do kraja dakle, ove rasprave, te prelazimo na iduću točku dnevnog reda. <clears throat> Imamo nešto malo manje vremena, ali ovo je točka dnevnog reda. Or you should take over. <laughs> Sorry. I waited um, with a lot of interest. Koju smo čekali s nestrpljenjem riječi o prezentaciji Dakle, prezentacija zajedničkog istraživačkog centra o dvojnoj kvaliteti prehrambenih proizvoda i konačno izvješće foruma na visokoj razini za poboljšano funkcioniranje lanca opskrbe hranom. Vidjet ćemo tri izlaganja. Tu je gospodin Petinelli iz glavne uprave GROW, potom gospodin Ulberts, te mister Čajan, dakle iz zajedničkog istraživačkog centra. Oni će nam svi održati kratka izlaganja. Doista vas molim da se držite ovih pet minuta koji su vam dodijeljeni zato a sve kako bismo mogli nakon toga održati jednu živahnu raspravu o ovoj temi. Gospodin Petinelli, molim vas, ima, evo, preuzmite, imate riječ vezano uz konačno izvješće foruma na visokoj razini. Thank you very much, Chair. Hvala vam, uvažene dame i gospodo. Doista mi je drago što sam s vama danas ovdje kako bih vam predstavio konačno izvješće foruma na visokoj razini za poboljšano funkcioniranje lanca opskrbe hranom. Prije svega, hvala vam na stalnom interesu ovog odbora za rad našeg foruma. Vi ste obnovili svoje članstvo u našem forumu, te bih vam ovdje iznio neke ključne informacije vezane uz rad našeg foruma. Imamo 50 članova. Oni predstavljaju sve države članice, potrošače, poljoprivrednike, industriju, prodavače i tako dalje. Osnovala ga je komisija vezana uz razvoj industrijskih politika u području dakle, proizvodnje hrane. Dakle, bavimo se prioritetnim područjima, poštene trgovačke prakse, potom konkurentnosti, nove mogućnosti na jedinstvenom tržištu, transparentnost cijena i konačno razlike između prehrambenih proizvoda na jedinstvenom tržištu, odnosno dvojna kvaliteta istih. S ponosom mogu istaknuti da nakon dvije godine rada da smo ispunili očekivanja u sva ova četiri područja. Dakle, centar našeg djelovanja je bila analiza dvojne kvalitete prehrambenih proizvoda. U ožujku 2017. dobili smo mandat da se bavimo ovim pitanjem. Otad smo zapodijenuli dijalog sa svim dionicima u opskrbi hranom. Tu su sudjelovali predstavnici potrošača, članovi foruma su podržali pristup e, komisije koji govori o dokazima koji se, koji se temelje na znanstvenim dostignućima. Razvili smo vlastitu metodologiju i pokrenuli kampanju testiranja kojima se e, željelo ocijeniti dakle, stanje vezano za dvojnu kvalitetu prehrambenih proizvoda i uskoro ćete čuti rezultate vezane uz to. Imali smo Dakle, kolege, ovdje su kolege iz e, Jersey-a koji će vam predstaviti dakle, o čemu ovdje riječ. Riječ o konačnom izvješću e, foruma. Dakle, bavimo se također dobrim praksama kada je riječ o sastavu e, prehrambenih proizvoda. Time se ne prejudicira dakle, regulatorni rad koji je upravo dovršen i to izmjenom direktive o nepoštenoj trgovačkoj praksi. Trenutno radimo na e, primjeni ovih e, načela vezanih uz dvojnu kvalitetu prehrambenih proizvoda jer je riječ o izuzetno složenom pitanju. Međutim, dvojna kvaliteta pokriva samo dio našeg rada. Druge važne teme su primjerice e, pitanje prepreka na jedinstvenom tržištu, na jedinstvenom tržištu hrane. To šteti potrošačima i malim i srednjim poduzećima. U izvješću se nalazi jasna poruka da je potrebno osigurati bolju provedbu na unutarnjem tržištu, moramo promovirati dobrobit potrošača i to na način da ne dođe do fragmentacije tržišta, te se moramo e, baviti i pitanjima teritorijalnih ograničenja opskrbe to su neregulatorne barijere koje nameću privatni operateri. To utječe na stanje u maloprodaji, dakle kada je riječ o kupovini proizvoda i to je, ide protivno načelima jedinstvenog tržišta. Da bismo se borili protiv ovih e, praksi, mi smo naglasili potrebu da se bolje definira područje primjena ovih mjera prije nego što se uhvatimo s ovim problemom u koštac. Forum također traži od komisije da poduzme dakle, utvrđivanje činjenica kako ovo utječe na tržište i na odabir potrošača. Nastavno na ovo izvješće naručili smo studiju koja će se baviti dubinskim istraživanjem prepreka koji su po, prisutni na području maloprodaje. Tu ćemo se baviti nepoštenom trgovačkom praksom u opskrbi hranom. Mi se ovdje nadovezujemo i na rad komisije kada je riječ o pripremi s tim povezanih direktiva. Mi se zalažemo za stajalište da je područje primjene direktive treba ići na ruku slabim operaterima u lancu. Prije svega ovdje je riječ o malim i srednjim poduzećima. Direktiva ide u tom pravcu i konačno izvješće foruma traži brzu primjenu iste u državama članicama. Također je tu e, važno pitanje digitalizacije. To pokazuje da se nismo samo bavili hitnoćama, već da smo promišljali dugoročne mogućnosti kada je riječ o konkurentnosti lanca opskrbe hranom. Bavili smo se dobrim praksama i političkim preporukama, gledamo kako ohrabriti stvaranje vještina, kako poboljšati vještine između javnih, akademskih i privatnih dionika koji daju potporu digitalnim rješenjima, te kako pronaći najbolja rješenja za dijeljenje podataka i za pitanja povjerljivosti podataka. Izvješće jasno pokazuje sad potencijal digitalizacije u lancu opskrbe hranom. Velike su mogućnosti zato i već se već svjedočimo svojevrsnoj revoluciji. Iako mi je drago istaknuti da smo pronašli vezu između konkurentnosti i održivosti. Mali ekološki otisak je jedan od najveć, jedna od najvećih prednosti naših, eh, naših djelovanja u lancu opskrbe hranom. Govorimo dakle o strategijama koje se razvijaju u sklopu zelenog plana za Europu. Treba se pronaći sinergiju između politika koje se bave prehrambenim proizvodima te doći do zajedničke sveobuhvatne politike vezane uz hranu koja će omogućiti dakle, održivu tranziciju u svim dijelovima lanca. Također tu su uspjesi poput projekta kojim će se povećati transparentnost u lancu opskrbe hranom, potom transparentnost cijena vezana uz trošenje novca, dakle, za kupovinu hrane. Tu su i procjene troškova vezane uz lanac opskrbe hranom, kojima se želi, dakle, pružiti jasna slika stanja stvari. I da zaključim intenzivno smo radili tijekom nekoliko tijekom zadnjih nekoliko godina. Naš mandat se završava za nekoliko tjedana i otvara se put za rješavanje nekih novih izazova koji se proizlaze iz prehrambenog sektora u Europi. Mi smo tu utvrdili više izazova. Klimatske promjene, održivost, gastronacionalizam, rast e-trgovine te intenziviranje globalne trgovine. Moramo obratiti pažnju na sva ova pitanja i osigurati se da će novi politički ciklus pronaći rješenja za ove izazove. Užom suradnjom možemo osigurati svjetlu budućnost za evropski prehrambeni sektor i za evropske potrošače. Hvala vam. Dajem riječ gospodinu Ulbeku iz Jersey-a. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam što ste nam pružili mogućnost da vam objasnimo dakle, koji je bio naš doprinos kada je riječ o problemu dvojne kvalitete prehrambenih proizvoda. Kolega je upravo objasnio kontekst vezano uz ovo pitanje, a ja ću vam objasniti što je ono što je zajednički istraživački centar poduzeo da vezano uz ovaj problem. Predsjednik nam je zadao raz, dakle, da razvijemo metodologiju kada je riječ o usporedbi sastava prehrambenih proizvoda na osnovu kojih možemo dakle, raspravljati. Mi smo razvili metodologiju testiranja koja pokriva dakle, sve korake od odabira proizvoda do uzorkovanja, njihove ocjene te njihove dakle, konačne evaluacije. Ovu metodologiju su razvile službe komisije uz veliku pomoć predstavnika dionika iz lanca opskrbe hranom, a tu su bile uključene i udruge potrošača. Usklađena metodologija je osmišljena prošle godine I potom je Jersey sa nadležnim tijelima u državama članicama poduzeo testiranje, dakle kampanju testiranja na razini Europske unije u kojim smo ocijenili dakle, kvalitetu i sastav prehrambenih proizvoda. Koristili smo dakle metodologiju testiranja koju smo sami razvili. U studenom prošle godine pozvali smo sve države članice da sudjeluju u ovom testiranju. Pružili smo im detaljne upute kako se u to uključiti, dakle i prije samog poziva smo postignuli dogovor da su nadležna tijela ta koja bi trebala prikupljati uzorke na teritoriju i koristiti dakle službene postupke kontrole. 19 država članica se uključilo u ovu studiju, prikupilo ne samo podatke, već su uzeli dakle digitalne slike, uveli su se podatke u digitalne baze podataka i onda smo mi u zajedničkom istraživačkom centru proveli evaluaciju tih podataka. Pokrili smo 113 proizvoda, dakle robne marke i 15 privatnih e, proizvoda. Možete pogledati graf ove potrošačke košarice koja je stvorena. Vidite ovdje čitav niz proizvoda koji se nalaze u toj košarici. Dakle, mliječni proizvodi, dakle gazirana pića, hrana za dojenčad, dakle, čitav niz proizvoda. Potom smo evaluirali ove proizvode. Pogledali smo sve proizvode koji se nalaze na etiketi prehrambenog proizvoda. Dakle, sastav, nutricijski, nutritivna vrijednost. Ali pogledali smo i prednji dio pakiranja. To je dakle ono što komunicira potrošačima i potrošač će na osnovu tog prednjeg izgleda proizvoda utvrditi li riječ o istom ili sličnom proizvodu. Dakle, svijet nije crno-bijeli pored jednakih i različitih etiketa imamo još jednu kategoriju, to je slično. Možete ovdje vidjeti kriterije koje smo primijenili u ocjeni proizvoda. I ovo je ishod naše ocjene. Dakle, u ugrubo 10% proizvoda je imalo različit sastav ali ta razlika se nije jasno mogla vidjeti na prednjem dijelu pakiranja, dakle 10% proizvoda. S druge strane imamo trećinu proizvoda koji imaju jednak sastav i prednji dio proizvoda je bio više manje jednak, dakle identičan. Potom imamo oko 20% proizvoda koji su imali različit sastav i ta razlika nije bila jasno naznačena u drugačijem pakiranju, dakle na prednjem dijelu proizvoda. Dakle, sličnosti. Potom 25% proizvoda koji su imali različit sastav, ali ta razlika se vidjela i u različitom izgledu prednjeg dijela pakiranja. Dakle, na vizualno na, na vizualnoj razini su informirali potrošača da je riječ o različitim proizvodima. Dakle, nismo vidjeli jasnu naznaku, niti obrazac za nekakvo regionalno razlikovanje proizvoda. Važno je naglasiti da smo uzeli u obzir velik broj uzoraka. Svejedno ovaj test se ne može primijeniti dakle, na sve proizvode koji se nalaze na europskom tržištu. I također ono što je važno naglasiti jest da se sastav ne može automatski dakle, smatrati kvalitetom proizvoda. Ono što sada radimo, radimo senzornu analizu kojom pokušavamo vidjeti da li različit sastav proizvoda može biti zabilježen dakle, ljudskim čulima. Hvala vam na pažnji. Hvala gospodine Ulbert na sažetoj prezentaciji. A sada treći govornik, gospodin Čajan. Izvolite. Hvala lijepa. Održat ću prezentaciju o ekonomskoj analizi različitosti u sastavu na izgled identičnih prehrambenih proizvoda. Dakle, slijedi ekonomska analiza. Samo trenutak da namjestim prezentaciju. Kao što sam naslov govori, bavimo se dvojnom kvalitetom prehrambenih proizvoda, ali iz ekonomske perspektive. To je nešto čime se nadovezujem na prezentaciju kolege koji je malo čas završio svoje izlaganje. Projekt je započeo prošle godine u srpnju. Završetak je predviđen za 31. prosinca ove godine. To znači da projekt još uvijek traje, ali bliži se kraju. Što se tiče naglaska analize, želim reći sljedeće. Izdvojit ću samo određene faze projekta koje su gotove jer je projekt još uvijek u tijeku. Dakle, što se tiče analize. Analizirali smo e, potrošačke aspekte, proizvođačke aspekte i horizontalne teme. Što se tiče potrošača, pitanje koje smo si postavili je na koji način Dvojna kvaliteta hrane utječe na potrošače, na njihove odluke o kupovini i na njihovu dobrobit. Oslanili smo se na stručna znanja koja možemo crpiti iz stručne ekonomske e, literature. A koristili smo i literaturu o potrošačima postoje i empirijski podaci koji se temelje na provedbi pokusa ili eksperimenata. Ključno pitanje kod proizvođača na koje smo željeli dobiti odgovor je zbog čega se proizvođači odlučuju za dvojnu kvalitetu prehrambenih proizvoda. Zašto se bave tim praksama? Također smo se pozvali na stručna znanja koja nudi literatura. Za potrebu ove analize analizirali smo u horizontalnom smislu sve čimbenike koje pokreću dvojnu kvalitetu prehrambenih proizvoda u različitim državama članicama. Tu se radi o empiričkoj analizi a oslonili smo se na one podatke o kojima je malo prije govorio kolega. Te smo podatke povezali sa ostalim socioekonomskim podacima i na taj smo način proveli analizu. Što se tiče analitičkog okvira, bavili smo se dakle dvojnom kvalitetom, ali smo morali šire sagledati tematiku i uzeti u obzir ustroj lanca opskrbe hranom. To je nešto što utječe na tematiku kojom se bavimo i dvojnu kvalitetu. Dakle, kada je riječ o proizvođačima, pitamo se iz kojih razloga se odlučuju za dvojnu kvalitetu. Tu imamo različite čimbenike. Tržišno natjecanje, strategije brendiranja, plasman na različita tržišta, sastav i slično. Iz kuta gledišta potrošača važno je shvatiti na koji način oni percipiraju kvalitetu prehrambenog proizvoda. Dakle, koje to atribute i koje sastojke koriste kako bi prosudili o kvaliteti prehrambenog proizvoda. Na temelju toga se odlučuju što će kupiti u trgovini. I to je nešto što je važno za dvojnu kvalitetu prehrambenog proizvoda. Naime, ako postoje atributi proizvoda koji se razlikuju među sličnim proizvodima istog proizvođača, onda će se određeni sastojci rabiti kao pokazatelj kvalitete prehrambenog proizvoda namijenjen potrošaču, a na temelju toga će onda potrošač donijeti odluku o kupnji. Nadalje, kako bismo bolje shvatili implikacije dvojne kvalitete hrane za potrošače, proveli smo jedan eksperiment u šest država članica. Radilo se o određenim proizvodima i imali smo šest država članica, šest proizvoda i 2100 ispitanika. Željeli smo vidjeti na koji način se utječe na potrošače. Prikupljali smo odgovore kako bismo saznali da kažem to jednostavno, da li je potrošačima uopće važna različita verzija sličnih proizvoda istog proizvođača. Kao što sam ranije već rekao, radi se o projektu koji još uvijek nije gotov, pa nemam konačne rezultate koje ćemo imati tek krajem godine. Naš je plan rezultate predstaviti na sastanku dionika početkom sljedeće godine. To bi bilo sve. Hvala. Hvala vama, gospodine Čajan, a sigurna sam da ćemo vas ponovno pozvati ovamo kada budete imali rezultate. Vremenski smo u ovom trenutku ograničeni, to već znate, pa vas molim da ako se javljate za riječ ne govorite duže od dvije minute jer moramo imati vremena za odgovore. EPP, gospodine Sokol. Hvala. Zahvalio bih kolegi iz Zajedničkog istraživačkog centra na zanimljivom izlaganju. Ovo je politički važna tema, koristilo ju se u različitim političkim kampanjama. Mislim stoga da je važno da kada u ovom odboru i parlamentu razgovaramo o toj temi, ne smijemo biti subjektivni, već se voditi za znanstvenim podacima i zato je ovo važno istraživanje, te ga smatram polazištem za ostala istraživanja. Vrlo važna politička poruka je da nemamo dosljednu diferencijaciju proizvoda prema geografskim područjima. To je jako važna poruka i ne može se ovdje govoriti o raspodjeli prema stranama svijeta, istoku, zapadu i sl. Ono što mene sada zanima je jeste li možda primijetili neke druge obrazce? A ako niste, možete li izvući neke pretpostavke na temelju sada raspoloživih podataka o tome zašto razlike postoje? Možete li dakle malo promisliti i reći nam nešto o čemu se tu radi? Je li to zbog različite proizvodnje, različitih sastojaka, različitih standarda, različitih država ili o čemu se radi? Želim vam skrenuti pozornost i na to da 90% proizvoda koji su se po sastojcima, a ne po izgledu razlikovali i 22% proizvoda koji su imali iste sastojke, a sličan izgled. Možete li nam tu dati primjere? Kada vi kažete manje varijacije, manje razlike, nama nije jasno na što mislite, pa imate li neke primjere toga što konkretno pod time podrazumijevate. Imam ja cijeli niz različitih pitanja, ali ne smijem duljiti. Hvala a 15 vas se javilo za riječ, što znači da ne možemo dovršiti do 11.30. Gospođa Borsan. Hvala predsjedateljice. Poštovane zastupnice i zastupnici, ja sam vrlo sretna što možemo o ovome razgovarati. Želim istaknuti činjenicu da su članovi i članice IMKOA pokrenuli taj pilot projekt u prošlom sazivu. Želim istaknuti da se radi o izvješću koji je tek polovica projekta, jer mi smo tražili testiranje neprehrambenih proizvoda i dalje ćemo se za to zalagati. Što se tiče rezultata, rezultata ovih istraživanja, zajedničkog istraživačkog centra, ja nisam iznenađena. Kao što vam je poznato, u prošlom sazivu sam i ja provela jedno istraživanje i smatram to pravim znanstvenim istraživanjem. Bilo je provedeno u suradnji sa Hrvatskom agencijom za hranu i testirali smo slične proizvode, senzorički i laboratorijski u Njemačkoj i Hrvatskoj. Došli smo do sljedećeg zaključka. Jedna trećina testiranih proizvoda imala je različitu kvalitetu. Recimo, meso se prodaje na oba tržišta, i u Njemačkoj i u Hrvatskoj. Ali, kada je riječ o Njemačkoj, mesni proizvod je od mesa, a za hrvatsko tržište je od mehanički otkoštenog e, mesa koje se u EU ne može niti smatrati pravim mesom. Tako smo isto analizirali hranu za dojenčad koja je u Hrvatskoj manje zdrava, s manje povrća, manje omega kiselina i manje zdravih sastojaka. Što je nešto što se ne može opravdati željama potrošača. Rezultati su toliko jednoznačni da su proizvođači hrane za djecu rekli da će povući manje kvalitetne proizvode za hrvatskog tržišta to smo saznali da se proizvodi mogu razlikovati i na sljedeći način. Na zapadnom tržištu mogu imati nižu kvalitetu. Recimo imali smo jedan proizvod sa više umjetnih zaslađivača od sličnog proizvoda u Hrvatskoj. Dakle, ja uvijek govorim da dvojna kvaliteta prehrambenog proizvoda nije samo istočno-europski proizvod problem. Gospođo Borzan, možete li samo zaključiti? Dobili ste dvije minute, a sada ste već e, premašili tri. A, u redu. Dobro, ispričavam se. Dakle, e, ja bih samo rekla da znači povjerenik kaže da je izuzetno posvećen ovom pitanju sve što je rekao tijekom saslušanja, nadam se da će i postići u tijekom svojeg mandata. Eto, ispričavam se na tome što sam duljila. Da, imamo jako puno govornika, pa zato. Zastupnica Renzova, Šaranzova, dvije minute, molim vas. Dobro, potrudit ću se. Na temelju istraživanja 9 ili 10% predstavlja jako puno. To je podbačaj jedinstvenog tržišta. Nadalje, kao što je već rečeno, ne radi se ovdje o problemu istočne ili srednjoistočne Europe. To je problem cijele Europe. Potrošači bi se svugdje trebali zabrinuti. Sviđa mi se argumentacija nekih eh, proizvođača koji kažu da se kvaliteta temelji na očekivanjima u cjenovnom smislu od strane potrošača. oprostite, tu se radi o diskriminaciji. Ne možemo zato što netko manje zarađuje takvome čovjeku nuditi lošije proizvode jer su pristupačni. A što se tiče zaključka izvješća, a to je da se cijene ne bi trebalo smatrati legitimnim čimbenikom u diferencijaciji jednako brendiranih proizvoda. Morate iz toga argumenta izuzeti riječi per se, to uvijek stoji. Jednako tako, meni je žao što Češku niste uključili u istraživanje. Već ste nam ovdje najavili neka saznanja, a možemo li mi pristupiti istima? zanimaju nas preliminarna saznanja. To je u interesu ovog odbora jer želimo organizirati širu raspravu u okviru odbora prije nego što se krenemo savjetovati s dionicima. Hvala. Hvala u ime zelenih. Gospodin Kolaja. Zahvalan sam na tomu što smo dvojnu kvalitetu postavili kao prioritet i što je provedeno istraživanje o kojemu smo malo prije čuli. Imaćemo zanimljive rasprave na temelju rezultata o kojima smo saznali. Dakle, različiti sastojci isto pakovanje, različito pakovanje isti sastojci i tako dalje. Dakle, ja vam mogu reći da u Češkoj ovo jest česta tema i da se čak u kampanjama tijekom e, izbora o tome razgovaralo. Prema tome, radi se o temi važnoj za zaštitu interesa potrošača, ali nažalost tijekom proteklog saziva parlamenta ovo pitanje nije riješeno. Jedinstveno tržište je jedno od velikih postignuća EU-a i trebali bismo se ovime baviti jer inače podrivamo povjerenje građana EU-a u njezino financiranje. Isto tako trebamo imati crnu listu nepoštenih praksi. To smo željeli postići, a ipak nismo. Imamo potrošače koji su žrtva zavaravajućih praksa, a moraju se obraćati nadležnim tijelima i dokazivati da ih se navelo na pogrešan trag. I trebamo se pozvati na direktivu o nepoštenim trgovačkim praksama gdje stoji da značajno različit sastaj, sastojci ili obilježja nisu dopušteni. Ali što to znači značajna razlika? I manja razlika u sastavu može imati velik utjecaj na kvalitetu i na očekivanja potrošača. Nadalje, jedna od prevoruka HLPF-a za bolje funkcioniranje lanca opskrba hranom i za dvojnu kvalitetu je da se sastavi karta i inventar svih standarda i akata koji po državama članicama postoje i odnose se na takozvane nacionalne zahtjeve, recimo vezane uz prilagodbu proizvoda. Hoće li se povjerenik i dalje baviti sa ovim preporukama te nešto učiniti? Drugo pitanje, hoće li komisija pojasniti pojam significantly different composition or characteristic. I kao treće, općenito govoreći, koje ste daljnje korake unutar komisije planirali poduzeti. Hvala. Hvala na ovoj vrlo korisnoj i Um, detaljima bogatoj prezentaciji. Šteta je što ste stavili fotografije pakiranja, ali ne i cijene, što bi objasnilo razliku. Zapravo nam kažete da svaki treći proizvod iste robne marke ima različiti sastav u različitim zemljama. To je vrlo važna brojka i postavlja se mnogo pitanja. Primjerice Danon e, u Danskoj sadrži u jogurtu više jagoda nego u Francuskoj, što je dosta zanimljivo a kad pogledate usporedbu sa nizozemskom i češkom vidite pak da je tamo non jogurt koji sadrži manje jagoda nego u Francuskoj. Dakle, to su ipak razlike koje treba uzeti u obzir i zanimljivo je vidjeti e, kakve su razlike zato što su to pitanja koje se tiču čitavog niza aspekata zdravlja djece što je izuzetno važno. E, imate u krajnjoj liniji sve podatke pred sobom. Međutim, činjenica jeste da takve razlike e, dovode do toga da se danas ljudi zaista postavljaju u kojoj mjeri takve stvari utječu na njihovo zdravlje. Jedna majka postavit će se pitanje u kojoj mjeri i to utječe na zdravlje njezinog djeteta. Ono što je meni također posebno zanimljivo E, reći ću to sada, ne znam hoćemo li se još baviti ovom temom kasnije, jest jedno izvješće koje prema mojem mišljenju zaslužuje našu pozornost. Mislim da je šteta što e, izvješće nije potpuno, e, zapravo sadrži samo podatke o 22 države članice. Naime, radi se o izvješću e, u kojem stručnjaci govore o gastronacionalizmu i gastropatriotizmu, što je prilično zanimljivo vidjeti. E, zanimljivi su ti pojmovi koji se tekako dobro mogu iskoristiti u predizbornoj kampanji. Neke od njih smo čak i čuli. A mislim da nije loše to uzeti u obzir, zato što e, ovo čime se ovdje bavimo danas može pomoći ili odmoći velikom broju sektora. Govorim prvenstveno tu, na primjer, o sektoru proizvodnje foie koji je kao što znate snažno sankcioniran u Sjedinjenim američkim državama nalazi se u problemima, a da ne govorimo da sa ovime možemo povezati primjerice i oznake o zemljopisnom podrijetlu hrane i tako dalje. Hvala gospođo Žerom. Hvala vam. Hvala što ste nam razjasnili ovu problematiku vezano uz dvojnu kvalitetu prehrambenih proizvoda. vidimo kako to utječe na, na odluke potrošača. Pokušalo se uhvatiti u koštac sa ovom situacijom ali bojim se da ukoliko komisija nastavi sa ovim svojim dosadašnjim djelovanjem, da će potrošači izgubiti ovu bitku protiv nepoštenih trgovaca. Izlaganja koja smo danas čuli nastavljaju, nastavljaju se dakle na naš rad koji smo ovdje poduzeli u odboru. Moje pitanje za komisiju. Hoće li komisija poduzeti inicijative da podrži udruge potrošača u borbi protiv ovih fenomena? Na koji način podržati udruge potrošača i dakle, ove nacionalne strukture koje se bore protiv pojave dvojne kvalitete pojedinih prehrambenih proizvoda? Uzima li komisija u obzir mogućnost da se forum na visokoj razini dovede dakle, u kontakt sa udrugama potrošača te da zajedno izvrše pritisak na e, trgovce koji djeluju dakle, na ovaj nepošten način. Thank you, Mrs. Mazurek. And then, uh, finally, for the or coordinators, Mrs. Hvala, gospođa Konečna. Hvala. Već e, dugi niz godina se borimo protiv ove pojave. A sada napismeno imamo da dvojna kvaliteta postoji i da to nije problem Istočne Europe kako se možda ranije mislilo. To je nešto što učiće na trećinu proizvoda na jedinstvenom tržištu. Nadamo se da će i proizvođači uzeti u obzir rezultate istraživanja. Rezultati istraživanja samo potvrđuju ono što je nama već poznato. Ali ipak mora biti jasno da jedinstveno tržište ne funkcionira i da je to nešto što utječe na sve ne stoji argumentacija da imamo jedinstveno tržište i da nema nekih eh, decidiranih zaključaka do kojih bismo na temelju istraživanja mogli doći. Radi se o problemu nepoštenog tržišnog natjecanja. Zato moramo naći pravo rješenje. Posljedice koje trpimo su prilično velike. Evo jednog primjera. Kada odabiremo neki proizvod, odabiremo katkada i neke koji su prošli kroz niz modifikacija. A to može imati različite posljedice. Na primjer, kada se odlučimo za neku ambalažu, moramo moći vidjeti postoje li značajne razlike. Ja bih sada samo zahvalila na provedenom istraživanju. A moje bi pitanje bilo hoće li stvari ostati iste kao i prije. Istraživanje je potvrdilo niz zaključaka koji pokazuju da postoji nepošteno tržišno natjecanje i konkurencija. Dobro, moramo nastaviti dalje. Imamo velik broj prijavljenih govornika. Recite. Ja sam tražila riječ. Ranije sam tražila riječ. Rekla sam da smo upravo završili s time da dajemo riječ koordinatorima. Sada nastavljamo s ostalim govornicima. Vi ste na popisu. A nakon toga ću zamoliti naše goste da završe. Želimo završiti malo prije podneva. Već smo ušli u prekovremene i molim govornike koji su sada na popisu da uistinu ne govore duže od minute i pol. Dakle, ne dvije minute, nego minutu i pol, molim vas, jer ćemo inače zapasti u probleme. Gospođa Tun je prva na popisu. Hvala vam lijepa i hvala na izvješću. Naša rasprava vrlo jasno pokazuje da ovo nije dovoljno vremena. Trebamo zaista imati sastanak posvećen ovoj temi. Želim sve obavijestiti da imamo European Food Forum. Možda je to platforma koju možemo iskoristiti za raspravu o ovoj temi, jer kao što vidite radi se o gorućem pitanju. Ja imam par pitanja vezano uz izvješće. Naziv je e, usporedba unutar Europske unije između karakteristika proizvoda, ali imamo zapravo malo primjera. Postoje primjerice proizvodi koji se zovu pametni špageti. li ste nam tri ili četiri E, primjera, Bugarska, Češka, Slovačka, ali ja sam pogledala na internet i pronašla sam da se ti isti špageti prodaju u Austriji i da imaju drugačije karakteristike od onih u Bugarskoj ili Slovačkoj. Proizvodi poput Coca-Cola, Fante jesu dostupne u 28 država članica, ali testirani su samo 16 država članica. Ako e, o čemu se radi? Ako druge države članice nisu bile e, voljne surađivati s vama, žao mi je što nam to niste rekli, jer mi smo tu za suradnju. Možda smo mi mogli mobilizirati naše države članice da bolje surađuju e, u e, ovom izuzetno važnom projektu. Ili smo možda trebali sudjelovati na forumu na koji se tako često pozivate. Stoga moram reći da žalim zbog tih stvari. Još jedno pitanje koje želim istaknuti je sljedeće. Zapravo možda bolje da jednostavno e, preskočim pitanje, ali nemamo vremena. I da kažem da zaista trebamo imati konkluzivne e, ishode. Rekli ste da niste primijetili da postoji razlika po regijama, ali činjenica je da postoje različiti proizvodi koji se gotovo jednako ili potpuno jednako pakiraju i tako prodaju na tržištu unutar Europske unije. A Činjenica jest da smo mi bili protiv direktive koja je prema mojem mišljenju vrlo negativna, koja govori o značajnoj razlici koja nije definirana, o otvorenoj listi izuzeća i tako dalje. E, neki su bili protiv nas, mi smo dosta glasno bili protiv toga. E, uzmite konkretne prilike, u nekim, e, primjere, u nekim zemljama ovo piće, dakle ima 5% udjela breskve, u nekima 3% breskve, a u nekima 0,3% breskve. Je li to nešto što možemo definirati kao značajnu razliku ili ne? Daću vam još par primjera. Evo, pogledajte ovaj proizvod, tu se nalazi kravlji sir i to piše na njemu. Ovo je također kravlji sir, ali ovdje se zapravo nalazi limunska kiselina, prirodne arome i obrano mlijeko. A u ovom drugom je baš e, kravlji sir. Postoji li značajna razlika između te dvije stvari ili ne? Zaključak koji se nameće je sljedeći. Moramo se što prije vratiti ovoj temi, ovom zakonskom okviru i ovoj direktivi e, koju treba poboljšati. Hvala vam lijepa gospođo Tun što ste ovako elokventno istaknuli ove stvari i poentirali. Međutim, moram inzistirati. E, koliko sam čula za desetak minuta više nećemo imati e, prevođenje. Hvala prevoditeljima u statu što su pristali raditi prekovremeno, ali molimo vas držite se dodijeljenog vremena za izlaganje. Gospođo Toti, izvolite. Hvala vam lijepa, hvala na prezentaciji ovog vrlo važnog izvješća. Prema mojem mišljenju, prodaja prehrambenih proizvoda koji su na izgled identični, a u stvarnosti zapravo imaju značajno različite e, sastave E, dovodi do zavaravajuće prakse i e, nije prihvatljiva. Mislim da je izuzetno važno da se spriječe nepoštena trgovačka praksa i stane na kraj plasiranju robe dvojne kvalitete. U izvješću zajedničkog istraživačkog centra nema dosljednosti u geografskom pristupu istraživanju kvaliteti hrane. Čini se međutim da 30% proizvoda koji se plasiraju na tržište u državama članicama imaju razlike u sastavu, iako im je pakiranje identično identično ili vrlo slično. Nažalost, taj postotak jest e, neopravdano visok i ne smijemo se dovoditi u situaciju da na jedinstvenom tržištu postoje potrošači koji su građani drugog reda. Zaključci su e, samo djelomični i trebamo pričekati konačno izvješće Europske komisije koje predstavlja ne samo vizualno već i aspekte e, senzornog testiranja. E, smatram da je izuzetno važno da redovito pratimo e, proizvođa, e, pratili proizvođači hrane i brinuli se za to da nema značajnih razlika u kvaliteti u proizvodima koje plasiraju na različita tržišta, odnosno u različitim zemljama unutar jedinstvenog tržišta Europske unije. Gospođa Aguilera. Hvala, nemamo mnogo vremena. Došla sam nešto kasnije pa sam zakasnila na e, prezentaciju o prvom izvješću. Kada govorimo o proizvodima koji imaju različite karakteristike. Je li jasno da pakiranje uistinu odgovara stvarnom stanju proizvoda? Je li oznaka na tom proizvodu nešto što u potpunosti odgovara sastavu proizvoda, jer nije mi sasvim jasno je li tome tako. Druga stvar koju želim pitati je sljedeće. Kad zaključci budu finalizirani, mi ćemo ih svakako analizirati i uzeti u obzir. Ali, rekli ste da u nekim zemljama postoje proizvodi E, u kojima su utvrđene razlike. Ne možemo li možda odmah krenuti s radom temeljem proizvoda za koje su dokazane razlike s obzirom da će finalni razli e, zaključci biti dostupni tek početkom sljedeće godine? Hvala. Gospođa Penkova. Hvala. Hvala vam na e, prezentaciji vrlo korisnim zaključcima. Želim reći kolegama da mi ovdje ne govorimo o razlikama u percepciji robne marke ili ukusu potrošača, već govorimo o razlikama u kvaliteti proizvoda koji se nude na tržištu. Potrošači u Europskoj uniji e, vrlo snažno reagiraju na pitanje dvojne kvalitete proizvoda i toga trebamo biti svjesni. Izgleda da smo poduzeli dobre korake u smislu osmišljavanja metodologije koja nam omogućava da izdvojimo probleme, posebice one koji se odnose na kvalitetu proizvoda. Ponovno ne govorim o robnim markama niti o imidžu. A sada treba vidjeti koje daljnje korake treba poduzeti da se ta metodologija poboljša. Mene zanima kakav će biti proces revizije i što možemo poduzeti dodatno da budemo sigurni da štitimo e, naše e, potrošače. A sada gospođa Litao Marques, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja zapravo ne želim e, reći nešto o dvojnoj kvaliteti, nego nešto o digitalizaciji na stranicama 20 do 27 u izvješću. Mislim da je ovo dobro izvješće. Trebamo mu posvetiti više vremena. Sada nemamo vremena raspraviti apsolutno sve zakučice izvješća. Moje pitanje je vezano uz digitalizaciji. E, uz digitalizaciju. Što ćemo učiniti da nitko ne bude ostavljen po strani ili ne zaostaje? Mene zanima kakva je situacija sa javnim sektorom. Ne radi se samo o privatnom sektoru. Mikrokompanije koje se nalaze u opskrbnom prehrambenom lancu moraju sve biti uključene u proces kako ne bi zaostajale. Druga stvar koja me zanima jest usvajanje potrebnih vještina kako bi se osigurala nekakva sigurnost radnog mjesta. Možda jedna preporuka, iako onako malo sramežljiva, mislim da trebamo više razgovarati o tome koje mjere možemo donijeti kako bi se osiguralo da svi jednako napreduju u smislu digitalizacije. Ne, evo samo informacija da imamo prevođenje do kraja sastanka. Hvala prevoditeljima na tome. Gospođa Gebhardt. Hvala. Smijem li samo ispraviti jednu stvar e, koja je ranije rečena, a pogrešna je. Propisi koje smo donijeli prošle godine su dobri. Glasovali smo za to, međutim postojao samo jedan aspekt e, ovog dvojne kvalitete e, koji je bio problematičan i zato smo rekli da ćemo u sljedećem sazivu raditi na tome. Dakle, na pitanju nejednakosti. Samo sam željela da to jasno kažemo kako ne bi ispalo da netko nešto pogrešno shvati. Što se tiče studije koju smo provali, ona pokazuje da mnogobrojni građani e, zaista reagiraju na ovo pitanje i da su uzrujani zbog postojanja e, problema dvojne kvalitete. Vrlo je visoka vjerojatnost da će i dalje tako reagirati e, da je ono što svakako želim reći e, da moramo zaista promptno reagirati na takve reakcije. E, I mislim da je to bitno za komisiju, jer ako građani i dalje budu vjerovali da postoje proizvodi različite kvalitete ovisno o državi članici, iako proizvodi izgledaju jednako, onda ćemo se naći u većim problemima. Jednostavno to nije prihvatljivo. želimo potpunu harmonizaciju i to su poruke koje dolaze sa tržišta, ali kad se radi o propisima vezanima uz kvalitetu e, proizvoda, to se načelo ne poštuje. Kompanije moraju dati istu razinu kvalitete proizvoda u svim državama članicama jer jedino tako ćemo imati e, jedinstveno tržište koje funkcionira kako treba. Izvolite. Gospodin Argo Salima. Činjenica jeste da mnogi potrošači e, biraju održive opcije, ali kao što smo vidjeli u ovome izvješću, postoji čitav e, niz problema koji se treba riješiti. E, postoji čitav niz problema vezanih uz označavanje, proizvodnju i plasiranje na tržište održivih proizvoda. Javnost u Europskoj uniji želi dati potporu e, održivoj tranziciji i e, prelasku na integriraniju i održiviju politiku hrane. Također, mislim da naš pristup mora biti obuhvatan. E, propisi moraju biti bolji i bolje provedeni kako bismo jamčili potrošačima da ono što piše na pakiranju u istinu toj ambalaži i jest neprecizne oznake, e, različita e, dubiozna tumačenja zapravo dovode do toga da tome nije tako i dovode do problema s dvojnom kvalitetom. Osim toga, u velikoj mjeri informacije se skrivaju potrošača kao primjerice podrijetlo mesa i mliječnih proizvoda u prerađenim proizvodima. Hvala i na kraju gospodin Švab. Hvala lijepa. Da sažmemo. Slažemo se. Ne postoje građani drugog reda. Kada dolazi do ovakvih grešaka i kršenja pravila, moramo primijetiti da to nije uvijek stvar diskriminacije, um, već postoje građani u različitim državama članicama eh, koji su na udaru. Također, Postoji čitav niz problema s označavanjem. U Njemačkoj je to konkretno problem s ribom. Ono što je na oznaci nije nužno u pakiranju. Međutim, Činjenica jest da nije problem samo u tome, već je problem u tome što čak i kada oznaka i popis sastojaka odgovara onome što je u pakiranju, taj isti proizvod nema jednaki sastav u Njemačkoj, primjerice u susjednoj zemlji gdje riblji štapići imaju 20% e, veći udio ribe u proizvodu. E, to su problemi koje treba riješiti. Direktiva. Direktiva nije praktički još u punoj provedbi. E, nemojmo trčati pred rudo. Pričekajmo najprije kako će stvari funkcionirati nakon što se propis počne primjenjivati. Nemojmo preskakati korake. Hvala. Hvala gospodine Švab. Zamolit ću sada naše goste da kratko odgovore na komentare. Imamo 10 minuta, nadam se da je to u redu. Dakle, ako možete e, vas troje podijeliti međusobno tih deset minuta. Patinelli to start maybe? I think that e, gospodine Patinelli, izvolite. Mislim da je najveći broj e, pitanja bio vezan u studiju, pa ću pustiti kolege iz Zajedničkog istraživačkog centra da odgovore na to. Hvala. Dozvolite da od ovih e, mnogobrojnih pitanja koja su postavljena odaberem i odgovorim na ona koja su u najvećoj mjeri e, tehničke naravi. Veliki se broj pitanja vrti oko obrazaca i možemo li nekako protumačiti koji su to razlozi zbog kojih dolazi do diferencijacije proizvoda te možemo li navesti primjere? Za neke proizvode, a jedan od tih proizvoda e, jest e, na stolu pred nama, to je čaj, postoji jasna, vrlo jasna razlika u udjelu voćnog soka a u nekim proizvodima imamo primjerice 0,1%, u drugima 5%. Vrlo jasno postoji razlika. Je li ona značajna ili nije, to je nešto o čemu se može raspravljati. Kod drugih proizvoda nije bilo takvih jasnih razlika. U mnogim slučajevima, a to je naše tumačenje, nemamo za to dokaze, ali u mnogim slučajevima postoje manje razlike koje mogu biti rezultat e, različitih e, načina koji se koriste za deklariranje nutritivnog sastava proizvoda. Naravno, to je nešto što smo svakako izdvojili, zato što ako vidimo razliku moramo o njoj izvijestiti neovisno o tome koliko ta mala razlika bila. Postavljeno je također i pitanje zašto je studija provedena samo u 19 država članica i zašto nismo obuhvatili proizvode od asvuda. Prije nego što smo krenuli sa ovim projektom, države članice su se složile da postupak uzorkovanja bude obavljen tako da se primjenjuju e, pravila iz službenih kontrola. I upravo zato mi smo zatražili da nadležna tijela za službene kontrole u državama članicama sudjeluju u postupku uzorkovanja. Nažalost, nisu svi oni odgovorili na naš poziv. A za neke proizvode, vi ste spomenuli jedan od tih proizvoda, što je zapravo privatna robna marka, proizvodi te privatne e, marke neće se naći u svim e, onim e, državama članicama u kojima ta privatna marka plasira svoje proizvode na tržište. Ako tih proizvoda na tržištu nema, ne možete ih uzorkovati. Evo, čini mi se da su to najbitnija pitanja koja ste postavili, a koji spadaju u područje nadležnosti Zajedničkog istraživačkog centra. Hvala vam, izvolite. Imali smo neka pitanja dakle, vezana uz našu analizu. Zašto Češka nije bila u uključena? Pa morali smo odabrati da dakle, koje zemlje ćemo u uključiti s obzirom na resurse kojima raspolažemo. Ovi eksperimenti su poprilično skupi, te smo tu morali odabrati države članice koje ćemo uključiti. Htjeli smo dakle, to učiniti na osnovu geografskog ključa, dakle uzeti u obzir također različite socioekonomske aspekte u državama članicama. I meni je žao što nismo uključili više država članica, ali evo, morali smo napraviti ovaj odabir. Potom pitanje vezano uz preliminarne rezultate i kada će oni biti dostupni. Oni će biti dostupni sredinom prosinca. Mislim da, su, da sam primio samo dva pitanja. Hvala vam. Okay, thank you very much. Hvala vam. Evo, prekoračili smo vrijeme predviđeno za ovu točku. Of course, yes. I have the, uh, the, the message that uh, the representative from DG Just would like to... Predstavnik glavnog uprave Just bih htio ovdje iznijeti jedan komentar. Molim vas, izvolite. Hvala vam. Blanka Rodriguez, dakle radim sa, za potrošačke, se potrošačkim politikama. Imali smo čitav niz ovdje pitanja i izjava vezano uz direktivu koja će se uskoro usvojiti i kako se bavimo fenomenom dvojne kvalitete. Komisija nije tražila da se dvojna kvaliteta stavi na crnu listu. Situacija nije crno-bijela u većini slučajeva. Imamo razliku u sastavu koja proizlazi primjerice iz nekih eh, nacionalnih odredbi i slično. potrošačke dakle, udruge će ocijeniti stanje na terenu. To je nešto što smo usvojili. To će se potvrditi upravo ovog mjeseca. Od trenutka kada se to usvoji. Evo već se krenulo sa pomoći državama članicama da se primjene, da kad se počnu provoditi ove odredbe, organiziramo radionice, počeši od veljače. Imamo i one države, zemlje koje žele anticipirati dakle, uključenje ovih odredbi u nacionalna zakonodavstva i s njima surađujemo. Jedna od karakteristika ovih odredbi je dakle, modernizacija dakle zakona o zaštiti potrošača, to je ono o čemu govorim, a to je poruka za parlamentarce koji su se pridružili parlamentu u ovom sazivu. Imamo dakle i one proizvode koji čiji se sastav veliko razlikuje i vi ste evo danas e, to pitali kako ćemo ocijeniti dakle ove značajne razlike. Ne bih sada ulazila previše u pravne aspekta, ali to je nešto što je jako specifično i bavi se dakle uredba o zaštiti potrošača. Dakle, bavi se, to je nešto što ulazi u nepoštene trgovačke prakse. Dakle, da li ta značajna razlika utječe na odluku potrošača da kupi, odnosno ne kupi određeni proizvod. Dakle, da je potrošač znao da ovaj proizvod ima značajnu razliku u odnosu na istu robnu marku koja se prodaje u nekoj drugoj državi članici, bili on ili ona, kupio taj proizvod. Dakle, to je ono što valja ocijeniti, to će napraviti e, dakle, nadležna nacionalna tijela. Da bi oni to mogli napraviti, koristit će se dakle, ova metodologija koja je spomenuta od strane zajedničkog istraživačke, istraživačkog centra. Nadalje, dakle, bavit ćemo se ovim senzornim testiranjem i smatramo da će nam upravo taj instrument pomoći. Međutim, ukoliko se utvrdi da ovaj instrument ne funkcionira, onda ćemo imati na raspolaganju i klauzulu koju ćemo moći aktivirati, dakle dvije godine nakon provedbe ove direktive koju sam spomenula i tu ćemo moći dakle, ocijeniti kako e, to funkcionira, ukoliko to ne funkcionira na odgovarajući način, onda ćemo moći dakle staviti taj, tu, tu praksu na ovu crnu listu. Potom, dakle, bilo je pitanje što činimo da, pomo da pomognemo dakle, udrugama potrošača, dakle da se bolje nadzire ovaj fenomen dvojne kvalitete prehrambenih proizvoda. Mi tu provodimo pilot projekte Europskog parlamenta. Pomažemo organizacijama potrošača, dakle da se bore protiv ovog fenomena, da razmijene dobru praksu, da razmijene iskustva. Mi smo tu obavili poziv, dakle javni poziv i danas, danas evo istječe rok dakle, za prijavu projekata. Ne mogu sada reći ko će se prijaviti tko će biti odabran, koji će biti sljedeći koraci, ali bit će još prilika da se u ovom odboru o ovome porazgovara. Hvala lijepo. Hvala vam na ovom komentaru. Evo, ovo dokazuje da je ovo tema do koje je stalo brojnim našim članovima i Pazit ćemo, dakle, nadzirat ćemo kako se ovo razvija. To je za sve nas izuzetno važno pitanje. I ovime smo došli do kraja. A evo, zastupnica Šaranzova, samo kratko. Htjela bih e, čuti hoćemo li dobiti ove rezultate koji su sada spomenuti. Dakle, bit će objavljeni u prosincu. Možemo li ih dobiti? Možemo li ih mi dobiti prvi? Poslat ćemo vam izvješće prije, dakle, nego što on bude predstavljen javnosti. Hvala lijepo, to će nam doista pomoći u radu. Evo, završavamo ovaj dio sastanka. 4. prosinca će se održati naš idući sastanak. Hvala gostima na sudjelovanju u raspravi i na predstavljanju ovih rezultata. Nakon ovoga slijedi sastanak koordinatora koji počinje za dvije minute.